Proszę Państwa, rozpoczynamy warsztaty. Prawie z kwadransem akademickim, ale dlatego, że jest to forma seminary. Predlažem da sada ipak počnemo, započnemo našu radionicu. Evo, ispoštovali smo i e, akademsku četvrt, a sada nam predstavi radionica razmišljanja o poljoprivrednim izazovima Europskoj uniji nakon 2020. godine. namjena nam je da se ovime na neki način počnemo pripremati za buduće promjene, dakle promjene koje ćemo eventualno odlučiti primijeniti na zajedničku poljoprivrednu politiku. Neću upotrijebiti namjerno riječ reformu, ne znam hoćemo li se odlučiti za e, reformu. Eh, ali u svakom slučaju određe su promjene potrebne za period nakon 2020. i znamo da su neke države članice već podnijele svoja stajališta, na primjer Nizozemska i Francuska. Eh, osim toga imali smo i konferenciju eh, KORK 2.0 u rujnu 2016. na kojoj se razmotrio jedan širi i moderniji pristup politici ruralnog razvoja. Sjetit, se, ćete se i konferencije iz 1996. No u svakom slučaju, Europski će parlament e, i u imati vrlo važnu ulogu u bilo kojim promjenama e, zajedničke poljoprivredne politike do kojih će doći. Jasno je da svi moramo o svemu podrobno razmisliti, da trebamo razmišljati o tom periodu nakon 2020. i da se trebam konzultirati sa stručnjacima. Zbog toga imamo ovu e, radionicu koja je zamišljena u tri dijela. E, prvo će nam se obratiti profesor Alan Matthews koji će govoriti o izravnim plaćanjima. Nakon njega ćemo e, čuti nešto o budućnosti tržišnih mjera i programa upravljanja e, rizicima. O tome će govoriti profesor Louis Pascal e, iz Rena u Francuskoj. A suautor njegovog rada je profesor Jean-Christophe Viro iz Pariza, radi na Agro Paris Tech. I u trećem dijelu ovo naše radionice e, razmatrat ćemo e, neka e, budućnost ruralnog razvoja. O tome će nam govoriti profesor Tomas Dax iz Saveznog instituta za manje razvijena i planinska područja Austrijskog instituta. I na njegovom tekstu imamo i autora, to je Andrew Kopus iz e, Aberdina, e, koji radi na institutu James Hutton. Svaki će od govornika imati na raspolaganju 20 minuta. A nakon toga ćemo imati sat i pol za razmjenu mišljenja, dakle za vođenje rasprave. E, gospodin Haniotis koji je ovdje u ime komisije iz e, glavne uprave za poljoprivredu, Agri. E, on će se također uključiti da kako da ste dobro došli da uzmete riječ kada poželite. Evo, mislim da je vrijeme dakle, da dam riječ prvom govorniku, profesoru Elenu Metisu. E, evo, izvolite, imate 20 minuta, gospodin. Hvala vam, gospodine predsjedniče, poštovani članovi odbora, dame i gospodo. Meni je velika čast što ste me pozvali da vam govorim, dakle da vašem odboru govorim eh, na temelju da vas upoznam sa ovim tekstom kojeg ste dobili, e, imate svoj primjerak, e, u kojem ću govoriti o budućnosti za izravna e, plaćanja. Na njih se odnosi danas oko 72% ukupnog proračuna ZPP-a, odnosno nešto manje od 30% ukupnog proračuna Europske unije. Tako je bilo u posljednjim godinama. također, oni su jedan važan izvor zarada na gospodarstvima, pa je stoga važno da se o njima radi razmišlja. E, izravna su plaćanja e, nastala kao jedan odgovor e, kroz niz reformi ZPP-a i u one posljednjoj reformi se pojavila jedna važna inovacija, a to je da se 30% izravnih plaćanja može prebaciti u plaćanje za ozeljenjivanje. Međutim, E, e, čini se da nisu mnogi zadovoljni ishodom te reforme i da se vode diskusije o modernizaciji i o pojednostavljivanju e, projekta ZPP-a nakon 2020. godine. Vi u ovom odboru možete znači birati ili da se nastavi sa usavršavanjem prethodnog programa ili da se možda temeljitije promisli i da se razrade novi ciljevi poljoprivredne politike i novi načini kojima se do njih dolazi. Ne treba moram podsjećati e, ucijenjene članove e, koja je pozadina ovih, e, ovih diskusije. Dakle, imamo važne izazove s kojima je suočena europska poljoprivreda. Treba podržavati inovaciju i konkurentnost u proizvodnji hrane i biomase. Treba ojačavati generacijsku obnovu, poboljšavati održivost poljoprivredne prakse, unapređivati zaštitu usluga ekosustava, povećivati, E, pojačavati otpornost na klimatske promjene, e, pripremati e, poljoprivrednike za bolje upravljanje rizicima i što znači uvođenje možda nekih novih mjera. Ja sam u svom tekstu prvo utvrdio pitanja s kojim ćete se vjerovatno suočiti ukoliko se odlučite na onaj prvi pristup. Jasno je da će na izbor koji do kojeg ćete doći znatno utjecati i iznos E, proračunske omotnice e, namjenjenje ZPP-u u periodu nakon 2020. godine. Međutim, ako se smanji, e, smanje sredstva, onda će biti još važnije usredotočiti se da na upotrebu novca upravo u onim područjima koji daju najveću vrijednost za uzvrat. Ja bih, da bih strukturirao ovu raspravu, prvo utvrdio sam dakle tri nekakva modela daljnjeg usavršavanja. Prvi je model model e, nastavak sa tehničkom e, tehničkim prilagodbama, e, što znači da će se trebati i dalje prilagođavati spornim pitanjima o kojima se već razgovaralo. Na primjer, treba li dalje ujednačavati plaćanja po hektaru, ujednačavati između država članica? Da li treba tražiti od država članica da prijeđu na jedan jedinstven plaćanja među regijama. E, zatim, e, da li e, znamo da usprkos mjerama prilagodljivosti koje su, do koje su dovele različite E, različita rješenja i omnibus uredba, e, još uvijek će se e, trebati razmatrati definiciju aktivnog poljoprivrednika. Možda ćete razmišljati o maksimalnim iznosima, o distribuciji plaćanja, a isto tako ćete imati na umu i plaćanja za zeljenjivanje. Zatim govorim o drugom modelu koji nazivam reforme usredotočene na gospodarstvo tu su e, neki e, komentatori e, smatrali da treba slijediti, dakle ZPP treba slijediti ono što imamo u Omečkom zakonu o gospodarstvima iz 2014. godine. Ja ovdje raspravljam o direktnim plaćanjima u u protucikličkim plaćanjima te e, predlažem e, odmak od e, današnjeg sustava nevezanih plaćanja na nove oblike. Da kako da je važno istražiti ulogu koju bi i mogla imati veća, veće uključivanje instrumenata upravljanja rizikom, međutim ja sam tu u određenoj mjeri oprezan. Treći je model onaj koji E, podrazumijeva ponovno razmatranje mjera ozeljenjivanja i plaćanja za ozeljenjivanje. On podrazumijeva da odbor e, prihvati sadašnju strukturu ZPP-a, ali želi e, popraviti, poboljšati učinkovitost intervencija. Dakle, za razliku od prvog modela gdje se radi o promjenama u tim plaćanjima, ovdje se samo govori o boljoj učinkovitosti. Na primjer, treba će e, razmisliti o više strukoj sukladnosti e, prilikom e, mjera ozelenjavanja, zatim zamjene mjera ozelenjavanja jednim pristupom koji dozvoljava državama članicama ili pojedinim regijama da izaberu od ponučenoga, zatim da se prilagodi ovaj uvjetno ozelenjavanje, te isto tako da se prijeđe na dobrovoljne e, programe e, agro, e, agroekološko klimatske kako su pređene u drugom stupu. U svakom slučaju uvijek će vaš odbor trebati davati neke smjernice bez obzira na koji se model na kraju odluči. Međutim, nešto što ja bih međutim predložio E, da se postavi pitanje da li je današnji sustav izravnih plaćanja, e, da li on odgovara svojoj svrsi. E, zaključujem da, da kako da direktna plaćanja doprinose pokušajima da se riječ suočimo sa izazovima koje sam ranije naveo, međutim oni ne mogu sami po sebi biti konačno rješenje. Kad bi vaš odbor od početka e, e, gradio novi e, jedan sustav, vjerujem da nema nikoga tko bi mislio da je plaćanje, dakle da je nevezano plaćanje po hektaru zemljišta bez obzira na ishode jedan dobar, razuman pristup. Ja bih stoga predložio članovima civilnog odbora jedan hrabriji pristup. Rekao bih e, kao prvo načelo da trebamo poslušati preporuke ministara poljoprivrede zemalja OECD-a. Naime, oni su početkom ove godine rekli da poljoprivredna politika treba biti transparentna, što znači da treba imati jasne ciljeve i e, jasne e, ciljane korisnike. Zatim da treba biti usmjerena prema konkretnim ishodima, da treba biti prilagođena, odnosno proporcionalna željenim ishodima. Ono treba biti E, fleksibilna, što znači da odražava raznoliko situacija i prioriteta u prostoru, odnosno u vremenu. Treba biti dosljedna e, da ima e, različite propise i različite obaveze, te treba biti pravična unutar pojedinih zemalja i među zemljama. Dakle, od tome se govorilo na sastanku ministara u Parizu početkom ove godine. To znači da se treba usmjeriti prema konkretnim ciljevima i sa jasnom orijentacijom na e, ishode, na rezultate. Zatim e, navodim e, kako je ova dvostruktura struktura sa dva stupa danas nadživjeli smo je, dakle realnost ju je nadživjela. Ona je poslužila kako bi dala veću vidljivost, e, političku prominentnost mjerama ruralnog razvoja unutar e, ZPP-a. No već tijekom posljednje reforme vidjeli smo da je došlo do nekih brisanja ili zamučivanja granica između dva e, stupa i da se iste mjere moglo financirati bilo iz jednog, bili iz drugog stupa. Isto tako ugrađena je određena fleksibilnost kako bi države članice mogle same birati iz među ponuđenim mjerama. E, zbog toga e, mislim da bi imalo smisla e, svo, sva plaćanja povezati u jedan stup, dakle jedan okvir koji bi bio poput današnjeg drugog stupa. Također govorim kako budućka, budući, budući troškovi ZPP-a, dakle ne samo mjere tradicionalnog drugog stupa, dakle da sve one, da ih sve treba, u svim njima treba omogućiti sufinanciranje dakle, dakle da i države članice sudjeluju u financiranju. Dakle, moramo razmisliti o tome kako potaknuti države članice da iskoriste na bolji način fondove Europske unije, da budu što ambicioznije u tom e, pogledu i dakle moram uzeti u obzir da li prilikom pojedine prijave postoji dodana vrijednost iz perspektive Europske unije ili je e, za konkretni projekt karakterističnija neka lokalna, lokalni interes, pa bi onda i doprinos same države bio veće. To podrazumijeva da e, će trebati imati e, vrlo jasne smjernice kako bi se e, kako ne bi došlo do izvrtanja principa konkurentnosti na primjer u pogledu vezanih nevezanih plaćanja. Države članice već troše gotovo 8 milijardi godišnje kroz državne potpore za poljoprivredu. Ova da čini se da s vremenom bi pomalo trebalo odustati od e, e, nevezanih e, direktnih potpora utemeljenih na površini zemljišta. Oni su uvedeni kako bi se pomoglo poljoprivrednicima da se prilagođe na smanjene, na smanjene subvencije, odnosno administrativno subvencionirane cijene. E, jasno je da su one jedan važan e, element e, dohotka na pojedinim gospodarstvima i da će trebati imati mjere koje će ublažiti prelazak na nove mjere. Dakle, u tom smislu će one još neko vrijeme biti potrebne, no svejedno treba biti jasno koji je kurs kako bi i novi i već aktivni poljoprivrednici točno znali kakva će biti buduća politika u ovom području. Dakle, Dakako dakle, da poljoprivredna politika mora i nadalje se baviti različitim e, nedostacima na tržištu, što znači da se ovdje ne može e, smatrati optimalnim e, postupanje prema principima slobodnog tržišta. E, treba osigurati da e, poljoprivrednici e, dobiju nagradu ako recimo štite bioraznolikost, ako održavaju usluge ekosustava, ako omogućuju, ako sekvestriraju ugljik iz zemlje i tako pridonose ublažavanju klimatskih promjena. Također će i dalje podrška poljoprivrednicima u područjima sa prirodnim ograničenjima, će oni će i dalje biti e, vrlo važna. E, također će trebati pružati e, podršku onima koji se bave kvalitetnom proizvodnjom, dakle ekološkom poljoprivredom, koji imaju visoke standarde dobrobiti životinja i tako dalje. Davat će se podrška i za inovacije, za poboljšanju konkurentnost, za jačanje uloge proizvođača u prehrambenom lancu, pa mladi mladim poljoprivrednicima i tako da sve to može biti opravdano. Međutim, poljoprivredna politika se treba fokusirati direktno na upravo te teme, ta područja, a ne eh, ih retorički koristiti kao neki argument, argument u eh, obrani zastarjelog sustava jedinstvenih eh, nevezenih plaćanja. E, povezano sa, e, s ovim je promjenom e, povezano i usmjeravanje plaćanja. To je jedna važna promjena paradigme. I sa usmjeravanjem plaćanja prema onima koje se daju poljoprivrednicima direktno za neki konkretan utvrdiv ishod rezultat i to na ugovornoj odnosi. E, e, ugovornom odnosu. E, dakle, to će sve dok poljoprivrednici smatraju da im je zagarantirano neko pravo, onda svaki pokušaj reguliranja toga smatraju nepotrebnim birokratskim uplitanjem. Međutim, ako oni znaju da će dobiti nagradu za ono što dobro naprave, onda će im to biti puno prihvatljivije. Važno E, je pitanje uloga višestruke sukladnosti i plaćanje za ozeljenjivanje e, u situaciji u kojoj se dakle e, postepeno prestalo primjenjivati izravna plaćanja. Obaveza višestruke sukladnosti se odnosi na sva plaćanja u prvom stupu i na neka plaćanja proizvođačima vina. A s obzirom da mi želimo da poljoprivrednici poduzimaju e, dobre e, poljoprivredne i e, okolišne postupke kakve nose višestruka sukladnost, predložio bih da svi oni poljoprivrednici koji će dobivati plaćanja iz EPP-a imaju obavezu poštivanja višestruke sukladnosti to mi znamo da se e, standardi odnos, mogu biti e, obavezni, zakonski zadani ili e, zakonski nezadani. Mislim da je važno i ispravno i dobro da poljoprivrednici dobiju nagradu kada prihvaćaju i one obaveze, one standarde koje nisu zakonski propisane po mom mišljenju višestruka sukladnost, višestruku sukladnost e, i naknade za e, ozeljenjavanje e, možemo zamijeniti jednim zahtjevom da se uđe u, jedan agroekološki program koji bi se sufinancirao iz ZPP-a Mislim da je vrijednost ovog e, prijedloga u tome da on e, ponovo povezuje e, zakonski nepropisanu višestruku sukladnost, odnosno standarde u odnosu na tu sukladnost i praksu povezanu s oseljivanjem u jedan jedinstveni program. To Neke će države članice se možda zabrinuti i mislit će da takvo povezivanje e, podrazumijeva jednu nisku, e, jednu neambiciozne e, ciljeve. u interesu je država članica da svedu na minimum ove programe, poljoprivredno-ekološke programe kako bi omogućile brze isplate europskog novca. Ja bih predložio e, da, da e, da se odmaknemo od principa e, fiksnih prava koje imaju države članice u odnosu na proračun ZPP-a, dakle da prijeđemo na programu koji se temelji na ostvarenim rezultatima. E, gospodine predsjedniče, poštovani članovi odbora, e, vi kao zakonodavci imate veliku e, odgovornost kako bi se i prema poreznim obveznicima i prema poljoprivrednicima. Vi biste mogli i u buduće nastaviti zagovarati sadašnju strukturu ZPP-a uz eventualna neka daljna poboljšanja. Ja vam međutim predlažem da napustite ovaj sustav koji nije djelotvoran i učinkovit i da niti pravičan i podrazumijeva lošu upotrebu novca poreznih obveznika e, te da se odlučite za hrabriju alternativu. Hvala vam. Hvala lijepa. Prelazimo sada na drugo izlaganje koje će se baviti e, budućnostima, e, aspektima organizacije tržišta i programima za upravljanje rizikom. E, Profesor Mej, vi imate riječ. On l'habitude de l'universitaire. Euh, Oprostite, kao se učešni nastavnik, E, imam neke loše navike. Evo, e, ja ću vam e, sada govoriti o stvarima koje vidite na PowerPoint prezentaciji. Kolege i ja smo radili o, na pitanjima intervencije na tržištu kao i instrumentima koji postoje za upravljanje rizikom. Imamo četiri glavna poglavlja u našem izlaganju Prvo, nestabilnost cijena u međunarodnom kontekstu, e, kriza na tržištu mlijeka i e, zatim i sagledavanje instrumenata e, zajedničke poljoprivredne politike po pitanju cijena i prihoda i za kraj nešto što je s jedne strane stručno, s druge pak institucionalno o e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i njenom odgovoru na ta pitanja. Najprije nešto o stabilnosti cijena. O tome neću govoriti puno jer mislim da ste upoznati s prirodom problema vezanih za tu temu. E, strukturne promjene u poljoprivrednim gospodarstvima u Europi su rezultirali tome da su ta gospodarstva postala puno više osjetljiva na nestabilnost cijena zato što se sada više kupuje stvari izvana i e, zato je marža postala manja, pa se dakle to odnosi na e, cijene. E, drugo, europska poljoprivredna politika je sada puno više integrirana, naročito nakon gata integrirana u međunarodna tržišta. I to zapravo sve izgleda dvosmjerno. S jedne strane Europa i njezine e, carine su osjetljive na e, tečajeve na e, svjetskim tržištima, ali s druge strane Europa je postala velika tržište pa situacija na njezinom vlastitom tržištu se odražava i na situaciju na svjetskim poljoprivrednim tržištima. Što znači da ako se nešto događa u Europi, onda se to može odraziti i na međunarodna tržišta, recimo e, ću vam primjer toga kada budem govorio o krizi u mliječnoj industriji. Isto tako, međunarodna iskustva koja imamo po pitanju sporazuma kojim se uređuje poljoprivredna proizvodnja, e, zapravo nešto što je nalik e, organizaciji OPEC-a, zapravo svi ti sporazumi i dogovori su propali. I to prvenstveno zato što se postiče države članice da se ne ponašaju dobro, da djeluju sami i to zapravo onda ima sve loši efekt, a zapravo nema političke volje da se sve to koordinira. Još jedna stvar e, koju moramo sagledati je situacija u Sjedinjenim američkim državama. Od pregovora vezanih za GATT i reforme ZPP-a iz 1992. godine analize OECD-a pokazuju da je Europa se nastavila ponašati e, u smislu deregulacije i to je na izgled dobro, iako je to samo tako na izgled. Mislim da bi bilo pošteno e, reći da je SAD, da su u razvijali određene mjere, baš kao i u nekim e, ovim e, brzo rastućim gospodarstvima i e, posticali su proizvodnju, a nisu toliko radili na proizvodnom ne, nevezivanju za proizvodnju poljoprivrednih eh, proizvoda. Američki je sustav izuzetno složen i jako sofisticiran, pa ga je teško shvatiti. Međutim, američki analitičari eh, smatraju da su svi ti programi kako neučinkoviti, tako i vrlo skupi. S druge strane, oni zapravo daju možda malo perversne posticaje. na primjer, za specijalizaciju i izlaganje rizicima na e, e, marginalnim e, zemljištima. Međutim, ipak ima tu i pozitivnog, a to je da pozitivni učinci tih programa ili ako želite u Americi, ako jeste korisnik nekog programa, onda sudjelujete u upravljanju rizikom. I ta e, višestruka uvjetovanost je nešto što je dobro, što e, je nalik ZPP-u. Sada nešto o reguliranju tržišta u Europi. Ono što smo mi napravili ovdje nije uopće odnosno <laughs> rekao bih da je jako nekompletno, ali primjer, za primjer će nam poslužiti kriza u mljekarstvu. Do e, nje je došlo zbog e, domaćih razloga. A e, naš je zaključak da je razvoj proizvodnje vjerojatno odgovoran za dvije trećine te krize. Dok je ruski embargo odgovoran tek za jednu trećinu te krize, iako su se mediji na nju jako usmjerili. Druga stvar na koju insistiramo u našem izvješću je da su velike ekonomske politike e, bile vrlo dugotrajne i ponekada su davali e, poruke koje su zapravo odgovarale od toga da podstaknu e, poljoprivrednike na proizvodnju. Činjenica da se to nije iskoristilo, da se kratkoročno suzbiju efekti krize, čini mi se da je to e, a posteriori gledano bilo loše. Trebalo se usmjeriti na uzroke krize. Ima puno institucionalnih razloga o kojima možda možemo govoriti, ali u svakom slučaju to je loše i pokazuje da je to zapravo nešto o čemu ćemo dati vrlo snažan prijedlog. Što se tiče premašivanja kvota, to je nešto što se može razumjeti. E, trebalo se pokušati <clears throat> smanjiti stres pod kojim su bili e, poljoprivredna gospodarstva u financijskom smislu, to je malo nanikne ono što se događalo s bankama. S druge strane, jednostavno se odložilo na kasnije <clears throat> potreba da se neke stvari izmjene. Dakle, poruka e, koja je dana za budućnost tu nije bila jasna. <clears throat> I za kraj, Smatram da e, financijske omotnice koje su se podijelile, onih prvih 500 milijuna, dakle, ta su se sredstva dijelila u osnovi na <clears throat> temelju kvota, što zapravo nikoga nije tjeralo da se bavi sprečavanjem rizika u budućnosti za poljoprivrednike i za <clears throat> proizvođače mlijeka. Sve to skupa nije dobro za budućnost. Mi smo se mi smo pokušali izraditi e, simulacije same krize kako bismo na koherentan način proučili faktore. Odmah moram reći da je to e, zapravo na klimavim nogama Međutim, ipak obvezalo nas je da dođemo do nekih zaključaka, barem što se tiče analize kvalitete. Odluke donesene u ožiku 2016. godine za intervencijama koje su donesene malo kasnije, dakle te iste mjere da su se učinile ranije, E, mogle bi bile smanjiti za jednu trećinu negativne učinke e, za cijene mlijeka u prahu i e, maslaca ako usporedimo sa situacijom krize iz 2013. godine. Nadalje, agregatna potražnja za mliječnim proizvodima je vrlo specifična, vrlo nefleksibilna. E, čim se proizvodnja poveća, cijena jako pada. To e, zapravo isto tako omogućuje e, da se uz veliku disciplinu opet vrati na prvotne cijene. Primjerice 1% i 3%. Nadalje, a posteriori napravljena redukcija 2015. godine bila je mogla <clears throat> e, utjecati na cijene bez proračunskih troškova da se smanjilo za 0,9% smanjilo bi cijene jednako koliko i intervencija do koje je došlo. Dakle, to obvezno smanjenje proizvodnje bi bilo omogućilo da se ponovno uspostavi bruto marža u, proizvodnji mlijeka isto koliko i interventne cijene, a to ne bi predstavljalo nikakav dodatno uključivanje proračunskih sredstava. Ono što je načinjeno u srpnju e, je e, moglo pridonositi sličnim utjecajima, ali je, e, bi se to moglo ostvariti sa jednom boljom maržom odluke iz ožujka 2016. godine vezane za marže i za subsidijarnost koja se prepustila državama se nama čine da su bile optimistične i ako bi bio stroži, zapravo e, loše osmišljene. Konkretnije, ono što je prepušteno organizacijama proizvođača i državama do toga ne može doći ako nema subvencija. I ponovno se vraćam na ovaj moj primjer sličnosti sa opekom. dakle proizvođačima nafte. Opet imate tu sustav nekog slijepog putnika, nekog ko radi sam i zapravo na taj način svi gube. Jer to je primjer neuspjele suradnje među državama članicama, odnosno suradnje do koje nije došlo, gdje bi se mogla proizvodnja smanjiti bez subvencija. A i tada se to moglo napraviti na korist proizvođača i na korist država, ali ovaj sustav zapravo je nezdrav. Može se tražiti na međunarodnom planu da se dobro surađuje, ali proračunska sredstva koje se zato izdvajaju nemaju zapravo e, velikog učinka, a isto tako se tu gubi bruto nacionalni dohodak. Dakle, odluka iz ožujka potvrđenih u srpnju 2016. godine govore nam o programu koji se smatrao nužnim na razini cijele zajednice i to zato što se postavio rizik od nekoordinacije među državama članicama. Zaključno tu možemo reći da samo program u cijeloj europskoj zajednici može dati nekorištene e, e, resurse iz e, koji sudjeluju na i koji utječu na cijene na tržištu. Jer u tom smislu tu subvencije ne bi bile nužne jer cijene rastu tri puta više, tri puta brže nego subvencije. Dakle, jedinstvena cijena i jedinstveno tržište u Europi e, bi se uspostavilo, a da to ne bi imalo lošeg utjecaja na e, države koje su proizvođači. To je nešto što se mora razmotriti. E, tržišta prirodno izazivaju upravo takva ponašanja koja su zapravo jako samostalna, e, gdje jako reagiraju kao slijepi putnici i zapravo se to na, u ekonomskom smislu loše odražava. Kakve perspektive možemo vidjeti u odnosu na e, krize u mliječnom sektoru? Kriza iz 2015. godine se e, pokušala usporediti u našoj studiji ne sa 2013. kada su cijene bile vrlo visoke, već na prosječnu, na osnovi prosječnu cijene mlijeka u posljednjih 10 godina koja iznosi 336 eura. U tom slučaju, ako usporedimo krize iz 2015. 16. sa referentnom godinom koja je bila izuzetno visoka, tada situacija izgleda drugačija jer bi bruto e, prihodi bili od e, dvije e, milijarde manje, a dvije milijarde, a sada su ih osjetili kao da su 7 milijarde manje i tako su to osjetili proizvođači. U mom zaključku situacija će biti jasnija jer je pitanje zapravo što je s onih 5 milijardi eura e, koji su e, se e, koji su bili u formi prihoda 2013. godine. To je ona strana koja se zapravo ne vidi. U našim simulacijama scenario pokazuje da se s mjerama koje su donesene, bilo smanjenje ponude, bilo intervencijama, da se moglo dovesti cijene na referentne cijene, na istu razinu referentnih cijena. Ali na taj način se ne bi nužno prihodi e, e, povratili na istu razinu, zato što veća proizvodnja znači i veća ulaganja. I e, Dakle, tu su marže manje i to pokazuje da je kriza iz 2015. 16. jedna dubinska kriza. Da se su se stvari mogle napraviti, da su postali odgovarajući elementi, da se to napravi i tako dalje i tako dalje. Ima puno da i ako. Dakle, od 2013. godine do sada se moglo ipak te marže dovesti na razinu 2013. godine bez dodatnih troškova, odnosno izvajanja iz proračuna. A paket iz e, srpnja 2013. godine bi tada omogućio bruto marže koje bi bile veće od referentnih. Na ovom grafikonu se prikazuje da je razvoj e, u, cijena u crvenoj bodni i, i e, proizvodnje mlijeka u plavoj boji. Dakle, da je 2013. godine su da dva elementa ravnoteže bila prilično različita. Naravno, ovo mi pišemo danas, a ne onda. Ali već tada su postojali jasni znaci da će doći do velike neravnoteže na tržištu. Naravno da je a posteriori to lako ustanoviti, međutim svejedno izvjesno je da su postojali znaci koji su ukazivali na to da će doći do krize. Barem je to tako naše mišljenje. E, kako ne bih prekoračio vrijeme, ja ću sada preskočiti jedan dio izlaganja i pročitat ću vam samo naslove nekih poglavlja. Ono što je važno kako bismo mogli s pravog ugla sagledati krizu u mljekarstvu, da su dionici, dakle interesne skupine, one su zapravo interesne skupine koje imaju različite zahtjeve e, za e, intervencije na ciklus proizvodnje. Ni 2013. ni 2008. godine nije se tražilo da dođe do intervencije to je zapravo došlo, do njih je zapravo došlo tek kad je došlo do krize. Drugim riječima, prekasno. Jako se puno govori o tome da se treba ispraviti nestabilnost, tek kad dođe do nestabilnosti. Međutim, ono što bi e, se pokušava napraviti jest da se izbjegne da cijene padnu, ali nikoga baš puno ne brine sama nestabilnost cijena. E, naročito kad se gleda na cijeli ciklus proizvodnje mlijeka. Onda treba intervenirati, treba imati viziju čim dođe do nekih vrhunaca odmah treba krenuti s prevencijom. Kako bi se omogućila stabilnost dohodaka do nekih minimalnih e, razina. S druge strane, ovakve intervencije imaju perverzne efekte. Oni se e, nekako spajaju sa visokim cijenama, ali na taj način destabiliziraju prihod poljoprivrednika. Drugo, rezerve koje se trebaju napraviti za slučaj krize zahtijevaju i pravne aspekte Primjerice 2014. godine pričuva se nije mogla iz tih razloga koristiti i to je dobra ilustracija toga. Naime, kako bi se e, tako rješavala kriza, ne smije se samo spašavati. Treba stvarno uzeti primjer banaka. Kada smo intervenirali da se spase banke, nije ih se podstaklo da promijene način rada, način ponašanja. Trebamo se eh, jednostavno eh, time pozabaviti. Trebamo to razmotriti. Naime, takvo jedno djelovanje je nešto što bi bilo minimalno što bi se moglo i moralo očekivati od politike. Eh, mjere mogu biti učinkovite a, što se tiče cijena, ali jesu li one zapravo učinkovite kad se radi o prihodima? Neću ući u detalje, ali u to ima puno e, razloga da se sumnja. I, <clears throat> jer to sve skupa ne nalazi najbolje rješenja za ona gospodarstva koje imaju najniže troškove. U protivnom se vraćamo upravo u jednu staru schemu i to e, stavlja veliki pritisak na ovakve programe, a osim toga e, ne utječe dobro niti na e, otvaranja prema međunarodnim tržištima. Prema tome treba spriječiti da rizike kada se to da u ruke državama članicama, instrumenti koji su do sada dani nisu bili dovoljni a vidimo i također što su države izabrale e, jer vidimo da nije bilo mjera u skladu s člankom 39 e, koje su birale države. U našim simulacijama se pokazuje u kojoj mjeri na osnovi članka 39 bi e, sustav stabiliziranja prihoda mogao imati sasvim drugačiji učinak sa različitim simuliranjem prihoda. To treba naravno izabrati, ali to je izvor problema koji imamo u članku 39. Dakle, e, to može bi, moglo biti vrlo različito prema poljoprivrednim gospodarstvima i prema, ovisno o državama o kojem se radi. Sustav poput STA se, je sustav na koji se moglo pozvati 2010. godine kao i 2015. godine pod uvjetom da se uzela u obzir sve operativne troškove. Međutim, gospodarstvo koje je e, samodostatno što se tiče hrane za životinje, to zapravo cijelu krivulju crta crvenom bojom i ne bi imalo nikakve razlike što se tiče prihoda. E, što znači da bi europske ustanove morale jako puno toga razraditi kako bi se dale šanse različitim mehanizmima za stabiliziranje prihoda, ovisno gospodarstvima i ovisno državama članicama. Prelazim sada vrlo brzo na zaključke. Ono što mi se čini jako važnim da mjere na tržištu i instrumenti za stabiliziranje mm, prihoda i mm, troškova proizvodnje, da se oni međusobno kombiniraju. Treba bi trebalo biti e, jako ovisno, međusobna ovisnost se treba e, napraviti jer oni koji udovoljavaju kriterijima za subvencije e, morali bi se to uvjetivati da poljoprivrednici sudjeluju u e, mehanizmima stabilizacije cijena, drugim riječima upravljanja rizikom. Trebalo bi također sudjelovati i u mjerama E, za smanjenje ponude ako bi EU to tražila. Važan je također i vremenski rok s druge strane. Instrumente koje Europa stvori trebali bi postojati za vrijeme cijelog ciklusa proizvodnje, kako kada su cijene na najvišoj razini, tako i kada cijene padaju. Stoga nam se čini da je vrlo važno da političke institucije koncentriraju e, svoju pozornost na izradu pravila e, za mjere na tržištu i upravljanju rizika. I to dok još ne znaju e, kakva će situacija biti, dakle na početku proračunskog razdoblja. Ako do intervencije dođe u trenutku krize, ta će intervencija biti asimetrična, neće se dakle imati jedan važan vremenski aspekt. Kako bi pravila bila nepristrana, niti ovisno državama, niti ovisno vrstima gospodarstvima, sve to treba napraviti na slijepo rekao bih, jer to je koncept koji je vrlo, vrlo važan za izradu dobrih i nepristranih ekonomskih politika, kao što je to rekao jedan Nobelovac koji je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Ako smijem još samo tri minute govoriti. Govorimo o jednom stupu za e, državne e, dobra, e, drugi stup koji bi sličan ovome, a treći bi bio stup koji e, bi govorio o e, drugačijem načinu izravnih plaćanja. Njih je potrebno reorganizirati. Ja zapravo govorim nešto što je u skladu s onim što je rekao Alan Matthews, a to je da se ta sredstva izdvajaju u skladu s prosječnim prihodima u državama članicama. Treba dakle izraditi ciljeve i izgraditi način njihove primjene. Mi stoga predlažemo da se osnuje e, e, europska agencija za e, e, utjecaj na tržište koja bi bila dakle neovisna, a s druge strane bi europske instance e, se pozabavile novom izradom pravila o tome kako se zajednički upravlja tržištima. Treba također podsticati poljoprivrednike na određenu vrstu ponašanja. Trebamo uspoređivati to sa situacijom s bankama. Ne toliko ako gledamo na to sa tehničkog aspekta, već o što se tiče ponašanja. Ja ću jednostavno, budući da nemamo dovoljno vremena, još reći u par riječi da je potrebno na jedan fleksibilan način regulirati tržišta, u protivnom će ga regulirati krize i e, na taj način će se zapravo e, uludo trošiti europski novac. I u krajnjoj liniji to će zapravo ukinuti legitimnost izravnih plaćanja što će dugoročno zapravo podrivati vjeru u europski projekt. Hvala. Panje profesorže. Hvala lijepa, gospodine profesore. Da, zaista smo zaista smo prekoračili dobrano vrijeme i mislim da sam ja suodgovoran <laughs> za upravo ovo. No, što je tu je. Gospodin profesor Daks, imate riječ, izvolite. I to o razvoju ruralnog područja. Štovani članovi Europskog parlamenta, zastupnica, drago mi je što kao treći govornik mogu nastupiti i govoriti na temu vezanu uz politiku e, dakle, novih promišljanja ruralnog razvoja. Težište mojeg izlaganja usredotočit će se svakako na ukupan potencijal svih ruralnih područja, kako ih se može iskoristiti, a što je vidljivo i u samom podnaslovu mog izlaganja. Temelji za prezentaciju su raznoliki. Postoje različite studije u posljednjih nekoliko desetljeća koje govore o potrebama ruralnog razvoja i težišta na samom ovom području. Postoje isto tako i politička analiza o realizaciji programa u posljednjim periodima te evaluaciji samih programa. Postoje isto tako i rasprava koja se vodi u kojem smjeru se valjaju stvari razvijati. Anton Kopus, koji nije s nama, Andrew Kopus i ja pokušali smo dakle, ove temelje u ovom izvješću sažeti te isto tako dati opcije za promjene i izmjene političkih okvira i prilagodbu okvira za buduću reformu. Temelji koje mi vidimo svakako se mogu grupirati na trima područjima potpuno je jasno da imamo jasne e, gledišta vezano iz povijesnih iskustava e, za, u razvoju, u političkom razvoju e, ruralnog područja, te isto tako kroz jasno strukturiranje drugog stupa ZPP, te isto tako i koncentracije na same potrebe ruralnih područja, te isto tako i naravno povećanjem strateških promišljanja. Ja sam pokušao na ovom slajdu pokazati kako se razvijala politika ruralnog razvoja, dati jedan uvid kako su se faze razvijale, pri čemu naglašavam da je faza prije uvođenja zapravo same politike ruralnog razvoja prije 1988. nije bila nevažna, već da su se u toj prethodnoj fazi stvarali kameni temeljci budućih politika. Želio bih e, e, izbjeći ulazak u detalje, ono što je jako važno vezano uz agendu 2000. kazati da moramo imati zaseban program za ruralni razvoj i kao što je u prvom izlaganju kazano, ovaj drugi stup, te isto tako i usklađivanje sa prvim stupom, od tog trenutka pa nadalje je stalno predmet rasprave kako bi se ova dva stupa mogla uskladiti, odnosno kako se može ovaj odnos između dvaju stupova razvijati u budućnosti. Razvoj same tematike e, ruralnog razvoja uvjetovana je i promjenom u samim područjima, te isto tako i promjenom društva. Ovo je značajan utjecaj. Želim samo istaknuti neka područja koja su utjecala kako bih naznačio koliko su raznolika uvjeti i zahtjevi prema politici ruralnog područja. S jedne strane imamo i prostorni razvoj, te isto tako razlike između pojedinih regija koje zauzimaju jedan veći dio same tematike. Sve više i više se stvaraju poveznice između pojedinih područja, a koji su zapravo na globalnoj razini se ovo povezivanje odražava i na ruralnom području, a isto tako i odnos između gradova i ruralnih područja. Pored toga rastu i zahtjevi da se korištenje poljoprivrednog zemljišta prije svega, tu mislimo i na područja pod šumom, tako i poljoprivredne površine, što znači da imaju značajan utjecaj i na stavljanje raspolaganja javnih dobara te i na same ekosustave. Prije svega, i to smo vidjeli i čuli u prethodnim referatima, e, krajolik i e, se, na krajolik se utječe upravo kroz korištenjem poljoprivrednih područja. Socijalne promjene u ruralnom području značajno utječu, te isto tako moraju biti uzeti obzir u budućim politikama, te isto tako i prilagodbe uslijed klimatskih promjena koje su sve dramatičnije i postaju time samim i važnije. Što se tiče ovih e, područja utjecaja, postoji nekoliko širih područja demografske, gospodarske strukture koje utječu na ruralno područje s tim u vezi nije samo važno istaknuti globalnu razinu i uzeti istu obzir, već isto tako treba vidjeti i evropske ciljeve koji su zapravo u smjeru e, razvoja politika ruralnog područja, s obzirom da imaju i pozitivan utjecaj na sam razvoj. E, procjena samog utjecaja te isto tako i ostvarivanje ciljeva prije svega je važna kada razmišljamo o bilo kakvom reformiranju sustavu. Ruralno politika, naime, temeljem toga postaje izuzetno značajna i važna. Ako pogledamo i ako promislimo o promjenama političkih smjernica, a vezano uz ruralni razvoj, želim ukratko e, na neki način upozoriti i na realizaciju postojećih politika za ruralno područje. Mi smo u članicama i u regijama koje smo analizirali, dobili smo i neke rezultate. Što se tiče programskih struktura i realizacije, one se tiču prije svega nastojanja da se različiti tipovi ruralnih područja uzmu u obzir. Okvir u okviru kojeg se razvijaju programi prije svega se vidi kao pozadina a isto tako važno je kazati da administrativna propisi koji se nameću i koji su dio e, političkih programa Moramo istaknuti da svakako težišta koja se realiziraju kroz same programe, s tim u vezi i povezano s time imaju određeni slobodno područje, ali kažemo da je to ograničenu slobodu, jer važno je da i komunalna razina i regije koriste upravo ove programe. U ovom području, slobodnom području koje imamo na raspolaganju i koje se razvijaju temeljom ekoloških eh, kriterija, svakako treba istaknuti opasnost eh, od eh, bijega stanovništva, a isto tako i uslijed e, negativnih utjecaja i ograničene mogućnosti obrade poljoprivrednih površina. Pored toga, kod realizacije samih politika, važno je kako se e, realiziraju same mjere, te isto tako i utjecaja koji iz toga proizlaze, te kako su usklađeni sa kohezijskom politikom i ostalim politikama čitav niz zadataka pred kojima se u ovom trenutku nalazi sama realizacija svih politika. Sama pozadina o ruralnim područjima i njihovoj tipologiji raspodjeli vidimo na ovom, na ovom mapi i vidimo podjelu prema gradskim i ruralnim područjima u pojedinim državama članicima i koji na neki način e, utječu na razmjenu između gradova i ruralnih područja. Gradska središta imaju utjecaj na socioekonomski razvoj ruralnog područja, te se u ovoj klasifikaciji vide isto tako i podjela ruralnih područja u dva segmenta, oni koji imaju više od 50.000 tisuća stanovnika i koji mogu ostvariti porast stanovništva i koji su dobro pristupačni i ona područja, ruralna područja koja su udaljena i za koja ne možemo kazati da su dobro povezana. Sam program vezano uz sadašnji period poznat je i možemo kazati da se odnosi na strategiju Europa 2020. godine. To je jako važno istaknuti jer upravo i ciljevi koje Europa postavila Moramo se na njih osvrnuti i moramo ih uključiti u naše akcije. Same mjere imaju šest e, prioritetnih područja, pri čemu imamo tri e, cilja, da ti prioriteti očituju se i sagledavaju se vezano i u same realizaciji ovih prioriteta želim navesti koje su ti naglasci. Prvi prioritet je e, poticanje razmjene znanja i iskustava, drugo poboljšanje gospodarske e, situacije poljoprivrednih i šumarskih pogona, treće poboljšanje prehrambenog lanca, četvrto poboljšanje ekosustava, peti prioritet poticanje resursa i prijelaz na e, niskougljično gospodarstvo i posljednji prioritet je poticanje socijalne uključivosti te suzbijanje siromaštva u ruralnom području koji upravo se u ovom e, formulaciji e, nalazi kao novina u samom, u samom dokumentu. Razvoj regionalnih politika vidimo i u samoj ovoj grafici, vidimo da postoji mnoštvo e, različitosti, prioriteti su različiti i ovise naravno od temeljnih uvjeta i struktura samih programa primjerice da se u prioritetima 4 i 5, e, kada je riječ o poticanju ekosustava, postoji jedan minimalna potrebna financijska sredstva, a to je barem 25% vlastitog sudjelovanja, a kada je riječ o realizaciji lider programa, onda je to isto tako jedan minimalni zahtjev e, sudjelovanja od 25%. Važno je da u ovom trenutnom periodu se mora uključiti i ukupno korištenje poljoprivrednog zemljišta kako bi se naglasio svakako i program e, ruralnog razvoja u svojoj punoj cjelini. Podupiranje samog e, polazišta lidera u ovom programskom periodu će nastaviti utjecati. U ovom trenutnom periodu postoji čitav niz elemenata i novih mjera kao što su upravljene rizicima, kao što je suradnja koja se ne može pronaći u svojoj sveobuhvatnosti koja bi bila moguća, ali koja u budućnosti će imati svoj izraženi i značajan utjecaj. U trenutnom periodu i sami podprogrami koji mogu imati svoje posebne naglaske kada je riječ o mladim poljoprivrednicima, kada je riječ o e, brdskim područjima, e, skraćenim e, prehrambenim lancima, te čitav niz specifičnih tematika koje se mogu odabrati, a kako bi se ugradili ova težišta u posebnim regijama koje sam spomenuo. Ukupan prikaz eh, koji vidimo na ovom slajdu govori o tome da u prioritetu broj 4 zajedno sa prioritetom broj 5 eh, stavlja se glavni naglasak, to znači da veća financijska sredstva vezano uz konkurentnost eh, i prioriteta 2, a isto tako i prioritet 6 koji ima 15% sredstava. Međutim, izuzetno su veliki zahtjevi, a prije svega ovdje govorimo o realizaciji programa LIDER. Postoje velike razlike i u pojedinim zemljama. Kada je riječ o prilagodbi ruralnog razvoja, i to nakon 2020. godine, prije svega postavljaju se neka ključna pitanja, a koja se pak tiče e, svih ovih navedenih područja. Jedna od e, pitanja je da li se strateški ciljevi koje imaju e, svoj utjecaj, da li su dovoljno iznijansirane u različitim temama. Drugo pitanje koje se postavlja je da li su programi ruralnog razvoja oni instrumenti koji će biti učinkoviti u samoj strukturi, to jest da li su on instrumentari koje je iskoristiv, a prije svega kada je riječ o ciljevima EU 2020. godine i budućih ciljeva, te isto tako i potreba samih ruralnih područja. Pitanje koje se također postave da li se stup 2 i kohezijska politika te ZPP moraju postaviti pod upitnik. Postavlja se također pitanje da li će ruralna područja imati dovoljno e, strukturnih mjera u samim programima i politikama ruralnog razvoja, te isto tako da li se specifične mjere e, pozivaju na promjene, to jeste da li postoje neke detaljnije izmjene. Aktualno težišta su prije svega E, ta koja smo ovdje izrazili u obojenim kružićima. Prioritet broj 1 to je horizontalna Horizontalni aspekt ovdje nije prikazan, a iza ovih glavnih težišta nalazi se kontekst variabilnih e, regulativa i kompleksni sustav same regulative. Trenutna struktura pokušava da se e, odgovori na sve ove odgovornosti i da im se daje određeni prioritet. Ova struktura je međusobno dobro umrežena, te isto tako sadržava sadržaj koji isto tako ima i glavne tematska sjecišta u samom raspravi o ruralnom razvoju u posljednje vrijeme, vezano uz KOR konferenciju u Dublinu u rujnu ove godine, upravo je ukazano na velik broj e, zahtjeva za razvojem ruralnog područja i samih politika. Ja sam ovdje naveo neke političke orijentacije iz deklaracije Korka, e, naveo sam ih u pozadini pri čemu je prvih šest e, segmenata e, zapravo se vrlo dobro uklapaju u sam kontekst prioriteta, a dok se e, tekst rezolucije od 7. do 10. točke daju samo jedne opće informacije koje su zapravo zahtjeve i koji zapravo su budućnost razvoja kapaciteta i koji dotiču određene mjere samog programa kao takvoga. Iz e, ovih e, pozadinskih e, promišljanja mi smo zapravo za sljedeću reformu predložili čitavu paletu mogućih reformskih koraka, te isto tako koraka koji idu u dubinu, pri čemu na neki način će biti manjih ili većih odstupanja od trenutnog stanja, kao što su naveli i prethodni govornici. Pet opcija koje smo naveli i koje smo stavili kao temelj našeg e, rada, prva bi bila koncentracija, rekoncentracija na poljoprivredni sektor te na ciljeve ZPP-a i internu koherenciju između stupova 1 i 2. Druga opcija bi zapravo bio prošireni status quo, što bi značilo nastavak eh, postojećeg okvira uz blage revizije i blage prilagodbe gdje god je to potrebno. Treća opcija bi bila zapravo ojačanje eh, teritorijalne komponente u stupu broj 2, reorientacija prema integriranom teritorijalnom pristupu. Četvrta opcija je zapravo multifondovski teritorijalni koji znači podjelu zadataka između e, poljoprivredne politike, regionalne politike i socijalne politike, te bi na taj način mogao biti organiziran. I peta opcija bi išla još korak dalje, a to je ruralna kohezijska politika, što bi značilo realizacija koncept, e, koncept koji bi se utjecao na razvoj ruralnog područja i stanovništva. Vidimo da je širok dijapazon mogućih orijentacija u budućnosti. Što se tiče samih odnosa između ovih pet opcija unutar samih e, fondova, mm, ovdje smo ih pokušali naznačiti, pri čemu zadnje tri opcije koje obuhvaćaju teritorijalnu komponentu i naglašavaju dok eh, kod eh, prve dvije opcije u samoj strukturi eh, unutar fonda za ruralni razvoj svakako bi trebalo provjeriti koherentnost takozvani rural proofing to jest procjena utjecaja i odnosa sa drugim politikama što smatramo da je jako važno koje orientacijske mjere se mogu iščitati iz ovih promišljanja za reformu nakon 2020. godine? Prema našem viđenju i razmišljanju svakako je jako važno vidjeti u ravnoteženu politiku ruralnog razvoja, te koje bi imala sljedeće komponente. Prije svega riječ je o ciljevima ruralnog razvoja, želim naglasiti, dakle, ruralnih eh, politika koje bi trebale se naći u prednjem planu. Te isto tako treba shvatiti i teritorijalnu različitost koja nam je poznata iz Europe. Različite su zemlje, ali imamo i različite eh, dakle, teritorijalne preduvjete. Te isto tako prilagodljivosti i korake koje moraju biti poduzeti u svim dijelovima političkog ciklusa kako bi se iz toga izrodili konkretni koraci. Neke od ovih prilagodbi su iterativne naravi što znači da ih se ne može naložiti od ozgo, već je riječ o sudjelovanje u raspravama, o glasovanjima i suglasima između pojedinih lokalnih eh, samoupravnih elemenata i državne eh, razine. Te isto tako posljedna točka, to jest eh, da ruralna područja u posljednjih nekoliko desetljeća se promijenilo samo o okoliš se promijenio, ne govorimo više o ciljevima rasta, ne govorimo o širenju E, samog gospodarskog rasta kao takvog, već vrlo jako moramo uključiti neke druge ciljeve, a koje su važni za ruralno područje, a to je kvaliteta života, atraktivnost, sigurnost opskrbe, održivost kao važni elementi buduće politike ruralnog razvoja. Rasprava će se voditi na temeljima u kojoj mjeri se želimo fokusirati na regionalni razvoj i ruralni razvoj, koji su odnosi između usklađivanja između poljoprivrednog sektora i drugih sektora i koju je koherentnost između europskih politika, koje su mjere političke naravi koje valja provesti, kako su socijalni i teritorijalni kohezije E, kao izazovi moguće uzeti u obzir te koji su glavni e, utjecaj te kako se može za akcije e, pronaći sukladna razina primjene samih politika. Iz ovoga, te isto tako iz rasprave koje se vodila, te prije svega one rasprave koja se vodila u Korku, vidimo da postoji određeni zamašnjak za razvoj regionalne i ruralne politike, prije svega kada je riječ o utjecajima koje možemo iskoristiti, a to su utjecaji koji proizlaze iz same politike ruralnog razvoja. Neki od elemenata su lokalni razvoj politike koje valja svjesno razvijati. Neću se osvrnuti na pojedine elemente koje se nalaze u samom izvješću, e, socijalne mjere koje treba ojačati, dakle koje pokazuju upravo i velik broj drugih studija. Jedan od aspekata je svakako da jedan od mnoštva zahtjeva postoji i jedan minimalni iznos za financiranjem ovih eh, dakle politika. Ja sam ovdje naveo o rastu sredstava, a to sve pak ovisi o ukupnim sredstvima koje stoje na raspolaganju. Međutim, po pojedinim zadacima svakako treba osigurati dostatna sredstva za razvoj samih politika. Ono što je najvažnije, također i administrativna pravila i temelje koje se moraju osigurati na institucionalnoj razini i prije svega ove administrativni koraci koji su važni i u samoj realizaciji. Na samome kraju želim eh, istaknuti na trima područjima nekoliko promišljanja i nekoliko preporuka. Prvo područje na koje se želimo osvrnuti jest da se centralni zadaci e, ruralnih e, programa moraju dobiti svoj značaj. To znači da se zadaci ojačaju. S jedne strane odnosi se e, na teritorijalne težišta, na isto tako teritorijalne razlike koje treba uočiti i analizirati specifične potrebe samih regija koje treba prepoznati, te isto tako i realizacija samih potencijalnih šansi. Jako važno je osigurati sudjelovanje svih sudionika i svih stanovnika ruralnog područja. Drugi komponenta, ja sam nekoliko puta naglasio, je prije svega važno naglasiti ne samo regulativu koju valja prilagoditi, već isto tako i realizaciju koju treba uključiti kao svoje vrsnih mekih mjera, osim znači spoznajne e, razine, svakako je važno i uključiti i sve one meke infrastrukturne potpore u razvoju ovih politika. Također smo naveli i fokusiranje na socijalnu inovaciju koju valja prepoznati kao važnu komponentu. isto tako ove mjere moraju imati i svoj kompleksnosti i svoj utjecaje, prije svega kada je riječ o održivom razvoju, ali isto tako i na sama nacionalna gospodarstva. Još kao posljednjih ključnih principa koje želim navesti za samu reformu zahtjev, kao što sam rekao, trebaju biti ne samo gospodarski rast i modernizacija pojedinih životnih područja, već moraju biti ukupna preobrazba ruralnog područja, kvalitete života na samim ruralnim područjima. Pri tome je riječ o svjesnom uključivanju svih E, struktura stanovništva, što znači isto tako isključivanje bilo kakvih socijalnih ekskluzija. Riječ je i o multifunkcionalnosti te isto tako korištenje poljoprivrede i šumarstva u multifunkcionalnom obliku, a isto tako i prostorno područje te e, realizacija samih programa na ruralnom području jer je upravo upravljanje samim politikama moraju se svakako uključiti ova promišljenja u svim budućim aktivnostima. Hvala vam lijepa. Hvala. Zahvaljujem. Dakle, zahvaljujem vam na onom, onim dijelovima vaših e, izlaganja koji su bili unutar 20 minuta, ono, nažalost zbog onih koji su prekoračili to, no što javljate mi se, želite li sada nešto reći? Pa molio bih sada, da. S obzirom da kasnimo, vrlo ću kratko nešto reći. E, kao prvo bih e, zahvalio na ovoj mogućnosti da dam svom komentar i da se obratim e, našim izlagateljima. Njima se zahvaljujem što su utvorili neke od onih tema koje će sigurno biti vrlo važne. E, Rekao bih nešto o svakom od tri izlaganja i ukazao na neke teme koje bi možda trebalo malo e, bolje razjasniti. Recimo bolje usmjeravanje izravnih plaćanja. Bolje usmjeravanje je nešto o čemu se raspravlja već od samog uvođenja izravnih plaćanja. No ono što je stvarno pitanje je e, usmjeravanje u odnosu na što? Naime, ovdje govorimo o prihodu, e, dakle možemo se usmjeriti na cijene, na e, proizvode ili na proizvođače. Cijene i proizvodi su nešto što se obično ne smatra prioritetom. Znači, ako se usmjerimo na ove Treći element treba postaviti kriterije. A koji će to biti kriteriji? Da li rezultati na pojedinim gospodarstvima što dovodi do čitavog niza e, složenih pitanja ili ćemo se usmjeriti na e, površinu posjeda, tu se slažemo da je e, pristup izravno po površini, površini površine malo pretjerano simplificira situaciju, ali trebamo vidjeti šta tu drugo možemo napraviti. Znači uravnotežiti cilj i alate koje imamo na razini Europske unije, na razini države i onda razini pojedinih e, gospodarstvama. E, to je vrlo važna tema, naročito kad se govori o ozeljavanju. Zatim drugo, u odnosu na upravljanje e, rizicima, je spomenuo neke stvari, a mislim da bi bilo dobro uvesti još neke elemente koji bi procijenili možda procjenu. Jedno je ono dramatično smanjivanje e, stope rasta BDP-a u Kini i što je znatno utjecalo na e, cijene sve robe, a neke od njih se koriste u mljekarstvu, odnosno bitni su za energetiku. Zatim, još jedan faktor koji je proskočen, a to je da jedna od dvije krave u Europskoj uniji dobiva određenu e, potporu. Dakle, to je podatak koji je važno imati na umu. Tu se ponovo postavlja rizik u vezi potporama e, prihodu ili cijeni. Naime, treba e, na što ćemo se usredotočiti E, sa ili nevezanim nevezanim plaćanjama, e, da li su troškovi varijable ili nisu, ali ovisno o tome što uključite dobivate različite rezultate. Kao što znate, mi već više od deset godina e, razmatramo razne načine poboljšavanja ove situacije i to sigurno mora biti jedan od vaših prioriteta, no treba jasno reći da postoje neki zahtjevi u, pogledu podataka o pojedinim gospodarstvima koja nisu sad na, jednaka na razini cijele Europske unije, zatim tržište, tržišta koje financiranje koje imamo za žitarice e, e, no pokušavamo uvesti u mljekarstvo a nemamo još na ostalim tržištima e, i zatim i još neka ograničenja koja za sada nismo uveli zatim jer čini se da ovdje sve stoji na raspolaganju, no kako bismo bolje artikulirali postojeće mjere, uskladili sa drugim politikama i drugim prioritetima. I tu je jasna veza između ozeljenjivanja sa okolišem, odnosno klimom. To je vrlo važno kada, dakle, koja je e, površina zemlje koja će se uključiti u to zemljišta koje će se uključiti u te programe, zatim strukturne prilagodbe, tu su bitna veza, e, bitna veza sa e, zapošljavanjem radnim mjestima u ruralnim prostorima. E, zatim sve što radimo mora nam pomoći da smanjimo i postojeće jazove, a ne ih te produbljemo. I napokon nešto bih rekao u vezi s onim što je naš povjerenik već naveo kao prioritete, a to je moderniziranje i pojednostavljivanje ZPP-a. E, jedno je dakle postojeća napetost između e, ciljeva u pogledu okoliša i klime s jedne strane i e, ekonomije s druge strane. Dakle, to je jedna napetost koja postoji, koju treba osvijestiti i treba pronaći jedan uravnoteženiji pristup kada razvijemo politike. E, druga tema povezana sa raspravama i napetosti koja postoji između subsidijarnosti s jedne i simplifikacije s druge strane, odnosno jednostavnosti, oprostite, sa druge strane. Te dvije vrijednosti nisu uvijek e, usklađene i zato uvijek treba e, jasno znati što je prioritet na razini Europske unije, zatim koji su prioriteti pojedine države članice ili neke regije, a i napokon koji su prioriteti na razini posjeda i isto tako koje su obaveze odgovornosti e, pojedinih poljoprivrednika. To treba biti jasno i poljoprivrednici će tada mogu preuzeti odgovornost kao poduzetnici i kao Treće, određena opasnost, eh, napetost koja postoji između eh, s jedne strane broja radnih mjesta, s druge strane rasta. Eh, to je usko povezano, a naročito postoji napetost u ruralnim područjima. Dakle, gubitak radnih mjesta e, ne znači da automatski i ruralna područja moraju gubiti radna mjesta. Što više, s obzirom na nove tehnologije, na modernizaciju, to može dovesti do jednog neto pozitivnog rezultata u smislu zapošljavanja, odnosno broja radna mjesta. No, ako želimo to postići, moramo pronaći način da povežemo različite aspekte naših politika, a ne da su ona i jedno u konkurenciji e, sa drugim. Dakle, dobro je imati imati možda manji broj, ali jasno utvrđenih prioriteta. To, to je dakle, vrlo važno. Znači, klimatske promjene e, odnosno prilagodbe koje su potrebne zbog klimatskih e, potreba može okupiti ili povezati se sa više od ovih elemenata, e, dakle s jedne strane inovacije i stvaranje novih radnih mjesta, isto tako razvoj novih tehnologija. Hvala. Hvala vama. Sada otvaram raspravu. Već je 16 ljudi se prijavilo za raspravu, dakle po jednu minutu. Evo imam zapravo vrlo kratko pitanje E, ja zapravo neću moći čuti odgovore, ali ako dakle potpore više nisu prikladne i da li zato mislite da su e, protucikličke potvore moguće kao na primjer u SAD-u? Može li se to primijeniti u Europi i je li to primjereniji situaciji u poljoprivredi koja je sada u velikim poteškoćama? i e, zatim je li e, razumno svakih pet godina imati e, reformu ZPP-a. Je, trebali bismo predviđati stvari na 20 godina. Mladi ljudi ne žele više preuzeti poljoprivredna gospodarstva i trebamo predvidjeti stvari na dulji rok. Kako se odnosi to na one koji zapravo i nemaju strategije u nekim zemljama? Zahvaljujem. Gospodin Nikolson. Hvala. Ovo je e, strašno, tako imamo samo jednu minutu. Naime, netko koji je sjedio već dugo u ovom odboru i bio ovdje kad su različite reforme se donosile, e, dakle kao neko ko je to sve odradio. Moram reći da se cijela stvar u potpunosti i radikalno izmijenila e, već u prvim reformama dvije i 2004. smo e, uveli plaćanje pojedinom posjedu. Sada imamo ponovo druge oblike pločinje smo imali nešto što je išlo upravo na uzgajivače govede, jasne kategorije poljoprivrednika, a sada imamo na sve e, e, poljoprivrednike što je dovelo u ogromnu krizu pred e, uzgojivače ovaca i goveda. Dakle, moram pitati, ova nova reforma o kojoj sada govorite, je li to nešto što je ostvarivo s obzirom na dosadašnje iskustvo, odnosno ono što sada imamo na primjer, e, isto nismo spomenuli uopće Brexit. Dakle, kad ćemo provoditi sljedeću reformu, više e, Ujedinjenog kraljevina neće biti u EU. A mislim da se na njih odnosi 16% e, ukupnog europskog tržišta. A oni svake godine u neko je govorio o, 21 milijardi koju oni uplaćuju, ja bih rekao da uplaćuju oko 9 milijardi, ali svejedno u svakom slučaju odakle ćemo imati sredstva e, za plaćanje sljedeće reforme, hoće li ona biti provodiva ukoliko nemamo novac za provedbu i ja ću se znam morati boriti sa Londonom u tim slučajevima, ali ostali moji kolege, oni će se morati nositi sa e, situacijom kakva će biti za Europsku uniju. Ja mu u svakom slučaju želim puno sreće s time. Thank you, Chair, and thank you, Hvala, hvala i John Nicholsonu na dobrim željazima. Ja se nadam da ćemo se mi dobro snaći, a i da će vama u EU biti dobro. Dakle, da, dvije stvari se nisu spomenuli. Jedno je Brexit, a drugo je pojednostavljivanje. Naime, meni, ja nisam vidjela gdje tu ima neko pojednostavljivanje. Dok ste vi govorili, meni se su stvari samo postaju sve kompliciranije. U svakom slučaju, ja se zahvaljujem e, na izlaganjima. Spomenuli ste postepeno ukidanje e, plaćanja. Molim vas, može li reći konkretnije. Dakle, imali smo neke subvencije za e, poljoprivrednike, onda su se one mijenjale e, i vidjeli smo e, kakve su bile posljedice. A s obzirom na Brexit, imate li vi kakav savjet koji bi dali Terezi May za period nakon 2020. u odnosu na njezinu poljoprivrednu politiku? nema ja vjerujem da bi mnoge od nas zanimalo da čujem što mudruga imate reći s tim i ovaj, bit će nam drago prihvatiti vaš savjet samo ako nam ga želite dati. Hvala. Dobrze, że humory dopisują. Pan da. dobro je da se možemo malo i nasmijati. Gospoditi Danan. Hvala ovo što smo čuli, slušavalo je jako puno podataka, je bilo je zanimljivo i vidjeli smo i neke konvergencije zajedničke točke meru različitim izlaganjima. To je da je uvjetovanje izravnih plaćanja pitanje koje je sada iza nas i sad se ponovno razmišlja o vezivanju plaćanja, e, želi se da i kvaliteta E, bude slijed toga i zato se ponovno treba povezivati proizvodnja i plaćanje. E, što se tiče regulacije po pitanju mljekarstva vidjeli smo da se treba također ići korak dalje jer to na razini država nije funkcioniralo. Ja se zalažem za protuciklički sustav u kojem će sudjelovati kako državne ustanove, tako i sami poljoprivrednici. Naročito me zanima pitanje ruralnosti koje je ključno. Ne bih htio da poljoprivrednici se nađu usred E, pustog ruralnog predjela i zato mislim da je to ključno pitanje i za zajedničku poljoprivrednu politiku. Hvala, vam lijepa. Hvala na izlaganjima. Ja sam... Ja bih uputila pitanje svoje trojici. Predstavili se različite modele kojim modelom možemo ostvariti klimatske ciljeve. E, naravno da je poljoprivreda mora dati svoj doprinos e, i to svakako moramo paziti na to da očuvamo prihod samim poljoprivrednim gospodarstvima. Drugo što bih e, željela ukazati na neke pripomene profesora Metjusa. vi ste kazali da E, tržišna komponenta koja nije e, uskladiva se mora spriječiti. Ja sam mišljenja da e, ipak tržišne mehanizme moramo poštivati. Vaš kolega iz Francuske koji je govorio o pravilima tržišta, mislim da moramo ta pravila razvijeti ne u samoj krizi, već prije nastupa krize. I još jednu točku, profesor Matthews, vi ste u vašem izlaganju navodili da se nas plaća za različite stvari, cost compliance recimo kao jedan segment ili javna e, sredstva za javna dobra ili ojačavanje konkurentnosti. Malo mi je to u nesuglasju. Konkurentnost e, se vodi e, na teret troškova kada se krećemo na svjetskom tržištu i kada imam te troškove, tada pak neću imati kada je riječ o dakle samim komponentama zaštite okoliša. Kako sa ovim nedomicama postupiti? Gospodin Lozo, hvala. To je vrlo delikatno pitanje. U Francuskoj poljoprivrednici i dalje imaju problema zbog ZPP-a. E, mnogi, dakle, vi želite pripremiti sljedeću verziju E, ZPP-a. Ja bih govorio o sljedećoj katastrofi. Mi želimo da suverene države dobiju mogućnost da ponovno u svoje ruke preuzmu suverenost nad proizvodnjom hrane. I e, jer e, to je tim važnije što posljednje zajednička e, poljoprivredna politika zapravo i nije bila uspješna a ne treba nam više Europe. Francuske suverenisti bi smatrali ovakvo ponašanje nečim što je besmisleno, ali organizirati socijalni dumping i e, konkurenciju među državama članicama, a ne predstavlja nikakav problem niti konkurenciju od strane trećih zemalja kroz sustava predpristupanja. Dakle, to su sve stvari koje vama nisu e, problem. Umjesto da se pitate što raditi u ZPP-u nakon 2020. godine i organizirati predavanja stručnjaka, bilo bi bolje da organizirate e, stručni sastanak samih poljoprivrednika. To će biti puno učinkovitije nego da slušamo tehnohrate. Ali e, Nažalost, bojim se da će se tada morati ponovno predvidjeti kvote i e, poljoprivredu izvatiti iz sustava špekulacije. Dakle, vrati se u sve ono što je ZPP posljednjih godina uništio. Ah, hvala lijepa. E, evo, e, hvala na ovim izlaganjima koje smo sada čuli. U mojoj zemlji izravna plaćanja su vrlo važna i zato sam sa velikim zanimanjem slušao vaša izlaganja izravna plaćanja dovode do nejednakosti među državama istoka Europe i zapada Europe, ali izravna plaćanja nisu dobre niti za poljoprivrednike govorite o tome da se postupno treba prelaziti u situaciju kada više neće biti izravnih praćanja. Međutim, što se treba napraviti umjesto toga? Poljoprivrednici će imati poteškoća, njihova djelatnost će biti dovedena u pitanje. Ne znam prema čemu se treba usmjeriti prema poljoprivrednicima, prema cijenama, prema subvencijama. Mislim da sve to treba uzeti u obzir jer trebamo imati učinkovitu poljoprivredu što ćemo postići samo ako imamo dobro plaćene poljoprivrednike. Hvala. E, u prvom smo izlaganju čuli da bi si novac trebao odmocirati e, onima koji postižu najbolje rezultate i to me navelo na, da nešto pomislim. Recimo kad biste htjeli sufinancirati u nekoj od e, najbogatijih zemalja i tamo imali izvrsne rezultate, onda bi one siromašnije zemlje na to patile, a čini mi se da je to točno suprotno od logike Europske unije. U drugom izlaganju mljekarima. Mislim da ste vi rekli da oni su preliki da ne bi uspjeli. Još je 2014. 15. oni su i dalje planirali proširivanja raz usprkos e, očitom dolasku u krize. Dakle, obavezno smanjivanja je nešto što ste vi spomenuli, međutim ja ne znam da li bi to izdržalo e, izazov od strane Svjetske trgovinske organizacije. osim toga, Eh, oni eh, proizvođači, dakle mlječnih proizvoda, oni imaju svoje klijente, oni pretvaraju mlijeko u jogurt, eh, sir što dalje, oni to prodaju i sada im reći da oni moraju srezati svoju proizvodnju, mislim da to jednostavno nije pošteno. Dakle, ono što je bilo 2013. pa ja bih rekao da e, zaširili, se širili, onda smo imali suficite kasnije, evo što se dogodilo. A vi niste zapravo govorili o nekoj budućnosti. Pročnim tržištima. Hvala lijepa. Prije svega se želim e, zahvaliti trima izlagačima koji e, govore zapravo o onim temama o kojima ćemo mi morati raspravljati. Inače morati raditi. Prije svega moramo si postaviti pitanje kakav model poljoprivrede želimo. To je ključno pitanje. A drugo, kako ruralni svijet želimo to e, je nešto što će sasvim sigurno trebati rukovoditi naša razmišljanja prije nego što odredimo kakvu modelu želimo. Ne mislim da sve poljoprivrede treba financirati istim e, instrumentima. E, potrebno je praviti razlike i trebamo imati isto tako i razmišljanja E, na onome što raditi dugoročno i kratkoročno. Teško je izraziti stvari u jednu minutu, ali ja bih e, se založio za tri stupa tako da se redefinira prvi stup sa time da postoje prave javne politike praćenja e, poljoprivrednih gospodarstava, naročito obiteljskih, koje zapravo su najbliže samim teritorijima i gdje ima najviše radnih mjesta, drugi stup koji će se baviti instrumentima upravljanja u poljoprivredi, te treći stup koji se bavi pitanjima ruralnog razvoja. Trebamo dakle se zapitati kako ćemo e, organizirati naše teritorije i staviti tu e, dodanu vrijednost e, koja će biti ona koja će upravljati tim teritorijalnim e, organizacijama, ne suprotno. Gospodin Ferran. E, sada poljoprivreda, dragi kolege, ne omogućava poljoprivrednicima da od nje žive. Svjetska tržišta E, ne omogućavaju da se dođe do ravnoteže između ponude i potražnje ili vrlo rijetko. Ako želite da poljoprivreda više ne bude u krizi, trebamo ponovo imati ciljane potpore i to od pojedine poljoprivredne grane do pojedine poljoprivredne grane. Mnogo toga se nije e, uopće e, primijenilo kao što su vezane potpore primjerice. Pitanje je trebamo li ukinuti subvencije. Ustanovio sam da se na milijarde eura utrožilo u svrhu subvencija da nisu bile učinkovite. Moramo prestati s ovisnicima o subvencijama. Poljoprivrednici, mislim, žele samo jedno, žele cijene, a ne subvencije. Pan Hvala gospodine predsjedniče. E, jedna napomena i onda jedno pitanje. Što se tiče ekologizacije, gospodin Mercius je istaknuo da e, postoji jedna jedinstvena veličina ili jedinstvena sredstva. Kaže da to nećemo uspjeti s time i da trebamo individualne mjere ekologizacije. S tim u vezi bih e, postavio pitanje kako bi se moglo e, bolje usredotočiti na održivost. Održive investicije će biti važne za budućnost poljoprivrede i zajedničke poljoprivredne politike. Gospodin Dorfman, Hvala lijepa. Vrlo interesantno. Ono što me ipak iznenadilo je da sve bilo dosta defenzivno. Nisam čuo nikakve prijedloge kako se poljoprivrednik i gospodarstvo, poljoprivredno gospodarstvo može ojačati na tržištu, kako možemo stvariti inovativna gospodarstva i tržišne mehanizmi koji se mogu iskoristiti, kako se mogu poljoprivrednici udružiti, koju ulogu imaju u prehrambenom lancu i svaki euro koji će poljoprivrednici zaraditi na tržištu će biti bolji euro. I uvijek ove ideje e, tržište ne funkcionira i zato ćemo mi plaćati kroz subvencije. Mislim da je to dosta defensivan pristup. Gospodine profesor Matthews, vaša ideja koju ste iznijeli je vrlo interesantna, a kad je riječ o prvom stupu kada ste kazali o nekoj popisu e, dakle zahtjeva, da dakle, svatko može od poljoprivrednog gospodarstva odabrati e, što, e, za što ga treba procjenjivati. Pitanje je onda koji bi to administrativni zahvat bio da se to sve kontrolira. Profesor Mekin, razmišljanje o to minimalizaciji rizika kroz intervencije, to je točno, ali s druge strane valja postaviti pitanje koliko rizika uopće je potrebno na e, tržišnom e, mehanizmu i tržišnom gospodarstvu. To je jedno pitanje koja moramo postaviti kada god imamo na umu konstruktivnu i e, dakle poljoprivredu modernu Europu. Hvala lijepa. Mislim da si moramo postaviti pitanje koje nam je krajnji cilj. Mislim da je krajni cilj taj da se možemo opskrbljivati e, poljoprivrednim prehrambenim proizvodima koji su dobre kvalitete trebamo si također postaviti pitanje kakve ćemo mjere upotrijebiti da dođemo do tog cilja. Imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, međutim ima velikih razlika između različitih zemalja i različitih regija. Kolike prihode ostvaruju naši poljoprivrednici morali bi zarađivati tako da bi mogli od toga živjeti. I tu se radi od s jedne strane cijena, s druge subvencijama cijene diktira tržište zahvaljujući subvencijama, zato možemo poboljšati situaciju poljoprivrednika i omogućiti opstanak poljoprivrednih gospodarstava. E, to je vrlo važno u poljoprivredi jer e, na taj način e, se omogućava da kupujemo poljoprivredne proizvode na, uz prihvatljive cijene. Moramo e, riješiti sadašnje probleme. Probleme smo stvorili kada smo se odrekli mljekarskih kvota. I e, do dan danas postoje problemi na tom planu. U našem odboru izglasali smo tri odluke o tome kako da se smanji nestabilnost cijena i e, kako da recimo ukinemo, čak i iskorijenimo neplaćanja poljoprivrednicima koji moraju dugo čekati da im se plati za njihove proizvode. Mislim da je došlo vrijeme da se ukine velike razlike između izravnih plaćanja i plaćanja za države članice. Hvala. Pan posel Kušvik. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedniče. I ja sa svoje strane želim zahvaliti na ovom izlaganju a isto tako koje nas zapravo potiču na razmišljanje. Ali želio bih uputiti pitanje profesoru Matthewsu. Vi ste spomenuli tri varijante kada je riječ o izravnim plaćanjima, izravnim subvencijama koje bi se primijenile nakon 2020. godine. Moji kolege iz središnje istočne Europe imaju ogromnu poteškoću sa razlikovanjem samih poticaja do 2013. godine temelj je bio da su to bili poticaje iz nekih povijesnih okolnosti, a kod pregovora, predpristupnih pregovora, s time se suglasili. Nakon 2013. godine ni pravno nemamo više preduvjete, ani gospodarske razloge da se uopće razlikuju jedni i drugi poticaji kako gledate na ove ovaj probleme i kako bi to trebalo izgledati nakon 2020. godine i kako bi se trebalo postupati e, u slučaju da ćemo imati manje sredstava s obzirom na recimo Brexit. Hvala gospodine predsjedniče, neću dati izjave, već samo dva pitanja. Prvo pitanje, e, dakle, brisanje ovih izravnih plaćanja, koja je baza da li bi to u brojniku i nazivnik, brojniku broj, a u nazivniku da li je to po pojedinom zaposlenom ili po hektaru, koji bi to razlomak bio, e, sada imamo euro po hektaru. Što smatrate kada je riječ o flat rateu, dakle između članica svaki poljoprivrednik bi dobio u ovim izravnim plaćanjima istovjetni iznos. Drugo pitanje, što se tiče ruralnog razvoja, što mislite o trećem Dakle, trećem govorniku, što mislite o kofinanciranju i što mislite o ideji koje često čujemo u Europskom parlamentu da se ruralni razvoj izdvoji iz zajedničke poljoprivredne politike i da se uvrsti u kohezijski fond. Treće pitanje koje se tiče svih e, izlagatelja koja je uloga koju ulogu ima u vašim primjerima e, sama politika i sama administracija kako bi poljoprivrednik mogao ostvariti svoje zadane ciljeve. Hvala lijepa, gospodin Takula. Hvala vam lijepa na e, organizaciji ove radionice e, koja će biti dobra podloga za sljedeću reformu zajedničke poljoprivredne politiku. Ključno u svemu tome je zapravo osiguravanje svih e, učinkovitih i visokovrijednih proizvoda unutar same Europske unije. Ja sam iz Laponije, Sjeverna Finska, koja je poljoprivredno područje gdje imamo plodored koji je vrlo kratak ja bih e, stručnjake pitao kako vaš prijedlog i predloženi model e, za sljedeći ZPP da će poljoprivredni proizvod biti uspješni i u onim manje e, dakle interesantnim poljoprivrednim područjima kao što je to primjerice upravo Laponija. gospođe Doc. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, hvala i govornicima na njihovim prezentacijama. Jasno je i ono što sam već dugo vremena ponavljala da ZPP u ovom trenutku je zapravo se raspao ne podupire niti okoliš niti same proizvode poljoprivredne porijekla. Ono što mislim da bi trebali smo inovirati je e, Mm, konkurentnost i održivo poljoprivreda kao i zaštita okoliša. Ne mislim kao Alan Matthews e, u svom izlaganju da su ove stvari e, zasebne cjeline. Neki su spominjali Brexit i željela bih e, istaknuti da će to biti važno vidjeti što će se dogoditi nakon toga. Imamo jednu vrlo učinkovito gospodarstvo, a isto tako i Ujedinjena kraljevina mora imati uspješno gospodarstvo, tako je jednako važno i za Europsku uniju da ima uspješno gospodarstvo. Ono što je jako značajno da to ne bude samo u poljoprivredi. Francuska je, osnovno Ujedinjena kraljevina je najveći uvoznik poljoprivrednih proizvoda iz Francuske. I e, isto tako E, irski proizvodi nalaze svoje tržište u Ujedinoj kraljevini. Ja bih pozvala i odbor i za sve one koji su nazočni ovdje od strane komisije da se upravo politička ideologija ne bi trebala biti podloga da se ugroze na bilo koji način naši obiteljski poljoprivredna gospodarstva, te da bismo svakako trebali naći praktična rješenja i prihvatiti novu političku realnost. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodin Danten. Prije svega Ispričavam se izvjestiteljima. Nisam bio ovdje kada su držali izlaganje jer sam bio na sastanku drugog odbora, ali pročitao sam njihova izlaganja. E, što se tiče dakle, organizacije tržišta i um, VTO-a, postoje neke razlike i neke sličnosti. Kada uh, razmotrimo situacije sa VTO-om, imamo mažu od 10 milijardi i e, vidimo da u recentnom periodu e, su to koristile sve e, zemlje Brazil, SAD, Kina, dakle zemlje na svim kontinentima su zapravo povećala izdvajanja za poljoprivredu i to ponovno su povećala izdvajanja koja su dakle ekonomske prirode. Što vi o tome mislite? Pan Posufle. Hvala vam lijepa. Vrlo interesantne prezentacije. Alan Matthews, vi ste zaista išli u detalje izuzetno dobro. Postoje neke pritisci, a s jedne strane Brexit, a s druge strane e, financijska sredstva. Moje mišljenje je da sve oni koji nisu farmeri dajemo 400 tisuća eura, već da to limitiramo na 50 tisuća i tada bi bilo više novaca za sve ostale. I još e, jedan, mislim da je jedna bijela zastava u zraku, a to je javno mnjenje e, s koji su uvjereni da je to dobra vrijednost za novac. Ja nikad nisam živio na farmi, nikad nisam bio poljoprivrednik, ali jako dobro znam e, dakle sve ono što se događa, ja znam sve ono što moj otac dobivao kao e, stolar jer se Poljoprivrednici investiraju, oni troše novac. Europska unija nije u tome uspjela. Mi smo svi zajedno neuspješni u tome. Moramo uvjeriti sve one izvan poljoprivrede da je i taj novac investiran u poljoprivredu dobar za njih. A upravo pritisak i mahanje bijelom zastavom e, zapravo trebamo gledati korak dalje. Sve ovo je dobro učinjeno i zapravo dovodimo do jeftinije hrane. I dobro je da ne odustanemo što se tiče odbora e, i svih onih koji nisu naši zastupnici jer ne govore baš najljepše riječi o nama. Hvala lijepo. Time bismo sada završili sva ona prijavljena javljanja svih zastupnika. Možda je to moja malenkost eh, da nešto doda. Gospođo Frida, oprostite. Prošla. Izvolite. Hvala lijepa što ste mi ipak dali riječ. Htjela sam se kratko javiti jer e, moram reći da nakon tako sveobuhvatnih izlaganja vrijeme koje je nama dato raspolaganje je vrlo kratko. E, pročitala sam studije koje su dakle sveobuhvatne, ali svejedno ne uzimaju u obzir neke stvarnosti i e, ne uzima u obzir sam Brexit i važne posljedice koje će to imati za proračun za poljoprivredu nakon 2020. godine, kao što ne uzima u obzir niti omnibus prijedlog komisije. Iako je još uvijek u početnoj fazi uredba Omnibus ima neke značajne izmjene, neke su pozitivne primjerice one o mladim poljoprivrednicima kao i ukidanju maksimalnog broja hektara da bi se e, dobio bonus. Ali e, kada gledamo delegirane akte koje je komisija pokušala uvesti radi pojednostavnjivanja i e, odredba Omnibus, postavit će se pitanje što treba promijeniti. Jer sada Europski parlament ima iskustva o suodlučivanju pa zna kako reagirati. Novi ZPP e morat će biti e, bolje organiziran, a vidimo da postoje mnoge poteškoće koje tu koje, koje ovdje egzistiraju, ali ima i puno pozitivnih aspekata. Da, prvo mjesto, da li ste vi, gospodo, mišljenja, kako biste vi e, željeli e, sagledati rastuće vanjske faktore kao što su to sporazumi koji se potpisuju i slično tome. Tu ćemo zasigurno imati neke dodatne analize kakva bi u konačnici utjecati sve ovo na tržišne uvjete u Europskoj uniji. Sve ono što se događa na europskom tržištu povezano je s onime što se događa na svjetskom tržištu. Još nešto. Europska unija je različita. Da li je moguće u toj različitosti imati jednu zajedničku poljoprivrednu politiku? Jedan zastupnik eh, je istaknuo eh, je govorio o različitosti samih stupova. Pitanje, ne bismo li trebali razlikovati dakle čisto iz eh, uvjeta samih proizvodnih uvjeta, veličine gospodarstva, a i onih područja u kojima imamo zapravo vrlo slabu kakvoću tla. Pitanje samih poticaja, da li bi trebale regije, e, trebali biti procenjeni prema kvaliteti tla ili prema veličini same proizvodnje i samih gospodarstava. Ako tu imamo različite polazične osnove, tada, tada imamo i različite posljedice. Kohezijska politika u ruralnom području vrlo često ne razmišljamo o koheziji, već govorimo o teritorijalnoj koheziji, međutim ona obuhvaća i ruralna područja. Što znači da financiranje samih ruralnih područja bi svakako trebalo e, ići i putem poluge kohezijske politike. Evo, toliko s moje strane, malo kasnimo. Izvolite, gospoda, svatko od vas ima deset minuta za odgovor. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala svima koji su zaista sudjelovali u ovoj raspravi. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja, a moji kolega će možda moći odgovoriti na druga postavljena pitanja. Možda od ovih jednostavnijih da krenem na početku, bio je čitav niz komentara e, koje smo primili na znanje da nitko od nas nije se osvrnuo na pitanje Brexita. Ja bih e, želio kazati da su ovi dokumenti zapravo bili izrađeni za ovu radionici koji se trebao odvijati u lipnju ove godine prije samog Brexita i mi nismo uspjeli uključiti ovu temu u sam pisani E, dokument. Naravno da će biti značajnih implikacija kako i sa strane europskog proračuna, pa tako i samih oliciranje sredstava prema ZPP-u, isto tako što se tiče i pristupu zajedničkom tržištu, a isto tako bit će i pitanje vezano regulatorne naravi da li je Ujedinjena kraljevina imala drugačije gledište na pojedina pitanja. Vjerojatno će to se na odboru e, za sigurno obrađivati kao tema. Ono što bih želio naglasiti, ako razmišljamo o tome kako pospješiti našu trenutnu e, poljoprivrednu politiku, sigurno da je jako važno da e, dobra politika e, trebala bi biti, bez obzira na to da li će Ujedinjena kraljevina ostati ili neće ostati članicom. Znači, kada govorimo o načelima, tada očigledno je važna i sam opsek proračuna. Međutim, eto, zašto nismo obuhvatili Brexit kao jednu od tema i u onom obimu u kojem se to moglo i željelo očekivati. Moje gledište je da je velika tema e, i velik broj govornika je istaknuo da moramo biti jasni kada postavljamo ciljeve prije nego što uopće e, zapravo procjenjujemo same politike, instrumentari ovih politika. Potpuno je prirodno da članovi ovog odbora moraju biti svjesni e, svih dakle, poteškoća koje imaju poljoprivrednici i mnoga poljoprivredna gospodarstva e, zapravo ovise o ovim izravnim plaćanjima. E, druga strana pak je da upravo ova plaćanja koštaju i to porezne obveznike i E, dolaze iz europskog proračuna. Pitanje je da li ih najbolje koristimo i da li svim poljoprivrednicima kroz ova izravna plaćanja po hektaru dajemo zaista e, resurse s kojima se dobro raspolaže i to sam htio staviti kao podlogu rasprave što se tiče samih ciljeva i postavljenih ciljeva ja imam osjećaj da korištenje e, i primjena sektoralne politike kao što je to poljoprivredna politika i da se kroz to osvrnemo na prihodovnu stranu i proračuna, e, mislim da to nije dobro. Velik broj i velika sredstva kroz izravna plaćanja e, prelaze preko prosječne e, prihoda. Međutim, ako se uzme u niže gornju granicu plaćanja, E, mislim da ta plaćanja neće biti uopće e, svrsishodna jer neki od poljoprivrednika ne ovise o svojem gospodarstvu, već imaju druge poslove, mogu biti veterinari, mogu biti policajci koji imaju nasljeđeno gospodarstvo i postavlja se pitanje da li je dobra upotreba tih sredstava i da li gospodarstvo uopće treba ta sredstva, te znači da bi kroz sektorsku politiku ovo trebalo sagledati. To u pogledu svih e, sredstava koje se daju za poljoprivrednu politiku i gdje zapravo postoji razlika u upravljanju samim poljoprivrednim površinama i korištenju tala. Gospodin Takula i njegova zabrinutost e, vezano uz e, ona područja koja imaju na neki način zaštitni faktor. Što se mene tiče, ja mislim da tu zapravo ne možemo samo odstupiti od izravnih plaćanja, govorim o temeljnim osnovnim plaćama, ja ne govorim o E, proizvodno vezanim izravnim plaćanjima. Znači postoje sigurno e, područja koja su, imaju ograničenja i kao tako imaju i neka ograničenja i na tržištu. Mi bismo svakako želi zadržati poljoprivredu u tim područjima i svakako bi bilo konzistentno u ovom modelu koji meni predmjenava da imamo i dalje doprinose financijske naravi i da, da li će poljoprivrednici od tih e, plaćanja imati koristi ili ne, to je jedna sasvim druga razina ovog pitanja. Mislimo da zadržavanje poljoprivredne aktivnosti u tim području nije ovisno samo e, o plaćanju po hektaru, već e, zadržavanje minimalne broja životinja ili nekih površina koje valja sačuvati na tom području generalno gledano, znači e, svih poljoprivrednika koji se nalažu u srcu Europi, to nema smisla. Imamo različite gledašte na krizu u mljekarstvu i mliječnoj proizvodnji. Tu svakako bismo trebali se vratiti kako upravljati samim potrebama. Naravno, kako je Europska unija podupirala uopće u isto ovo vrijeme sve e, ove proizvodne grane. Stoga mislim da bi svakako moja poruka bila da pokušavamo argumentirati na sljedeći način. Imajmo jasne ciljeve i uputimo izravna plaćanja upravo prema postavljenim ciljama, nego da se e, ova novca rasprše po poljoprivrednim površinama. Naravno da će to imati neke pozitivne učinke, to bi bilo čudno da tome nije tako i da se e, ne uživaju u određenim prednostima koje se time događaju, ali je upravo pitanje ključno da je dobra primjena sredstava, da li je ona u prednjem planu i u čitavom dijapazonu svih e, ovih izazova koje smo čuli, da bismo mogli zaista bolje koristiti sredstva ako bismo ta sredstva koristili na usmjereniji i ciljani način. Bilo je još nekoliko specifičnih komentara, dozvolite da vidim da li mogu pročitati u svom rukopisu što sam zabilježio mislim da je jedno važnih primjedbi bila da se krene prema ovom ciljanom pristupu koji bi pak iziskivao pojednostavljenje ili bi još bio kompliciraniji. Dakle, pitanje u tom smjeru. Mogu se složiti s time da u ovim ciljanim mjerama naravno da se plaća cijena za to i to nam je poznato iz e, dobrovoljnih e, schema e, u poljoprivrednom području koji su kompleksniji i naravno da je sve to skupa kompleksnije nego i da se daje ovo osnovno plaćanje usprkos tome što se ne ispunjavaju međusobni uvjeti i preduvjeti. Međutim, e, čini se ipak da sve ono što je postavljeno kao glavni cilj i sve one prednosti koje se dobivaju, da su vrijedni ovih dodatnih utrošenih sredstava i svakako ovaj transakcijski trošak, e, sve oni e, poljoprivrednici koji su u samim schemama, u petogodišnjim periodu imate neke troškove, ulazne troškove, e, onda se uključuju poljoprivrednici i onda administrativni troškovi kao takvi značajno padaju. No, u svakom slučaju, to je nešto što treba u svakom slučaju i moguće upravljati sa ovom troškovnom stranom. Postavljeno isto tako je pitanje jednog od zastupnika koje se čulo i u komentarima vezano uz državu inovativnost. Da li postoji određeni konflikt između konkurentnosti i isto tako pitanja zaštite okoliša. Ne vidim poveznicu, jer ako govorimo o konkurentnosti, tada se govori o intenzificiranju, dakle, primjena dakle, eksternih inputa, prije svega kada je riječ o gnojevima, a kao nešto što povećava konkurentnost. No, ako pogledamo šire, e, održive konkurentnosti, tada želimo smanjiti resurse, intenzitet resursa i kako bi se ovi eksterni inputi smanjili, kako bi sami poljoprivrednici bili učinkoviti. Zbog toga ne vidim nikakvu kontradikciju u tome i mislim da bi ovo zaista barem potencijalno poljoprivrednike dovelo u pravom smjeru. Čitav niz eh, pitanja, mislim, da mi i vrijeme istječe i stoga želim predati riječ svojim kolegama kako bi odgovorili na ostala pitanja koja su postavljena. Hvala. Nekoliko se pitanja odnosilo na dugoročnu viziju za zajedničku poljoprivrednu politiku. Prično smo detaljno analizirali krizu u mljekarstvu i e, to je dobra ilustracija problema. Reagirali smo mjerama koje su svaki put izravno odgovarali na problem, a nismo imali dugoročnu viziju. Te su e, mjere bile i neučinkovite i vrlo skupe. I to zaista mislim jest problem. Zalažemo se zato da se uspostave institucije koje će regulirati tržište, ali da to trebaju biti stabilne institucije u vremenskom smislu. E, treba definirati viziju na dugi rok prije posljednje reforme zajedničke poljoprivredne politike. Neki su to pokušali napraviti. U ono vrijeme je u Francuskoj e, e, bio dobar ministar poljoprivrede, nije bio jedini dobar, ali u ono vrijeme, to je bio Michel Barnier, koji je htio reći prvo trebamo vidjeti kamo želimo stići prije nego što i razradimo politike vezane za to. Mislim da je Michel Danten tada u tome sudjelovao. Mislim da je problem reforme taj da ako se nema cilj reforme, neće se puno toga postići. Jer ako se ne varam, 2008. godine za sastanka na vrhu nije čak niti došlo do zaključka jer na tom sastanku na vrhu vijeća nije se moglo složiti. Dakle, važno je da se svi slože oko vizije. Još jedna stvar o kojoj je velik broj sudionika nešto rekao su e, same potpore. To se može jasno analizirati i vidi se da ako se radi brzo kako bi se uvele mjere reguliranja, naročito vezano za ponudu u vrijeme krize može se e, imati učinkovite mjere koje su osim svega mjere koje vrlo malo koštaju. Mislim da je to nešto što se treba slijediti i to se treba razraditi. Paradoksalno je da su krize da su potpore u njegarskoj krizi zapravo e, bile E, paradoksalno kontraproduktivne jer se snižavaju cijene i na taj način je to jednostavno velika mašinerija kojom se uldo troši novac porezkih obveznika. Osobno smatram da mjere u posljednjoj reformi koje su govorili o nevezivanju proizvodnje za potpore, to je bilo prilično dobro jer se podržalo za e, proizvodnju mahunarki i usjeva koje zadržavaju dušik. Dakle, tu su se davala vezana plaćanja koja se može e, braniti, ali usred krize e, uspostaviti vezana plaćanja je sve u svemu prilično glupo. E, ja mislim da je naravno jako šokantno kada su cijene visoke, da se daju izravna plaćanja i davati apsolutno isto, bez obzira na visinu um, cijena. Jer e, ta vezane potpore u vrijeme kriza nije u redu u vrijeme nikako, jer samo potiču E, gospodarstva na specijalizaciju, pa su samim time više izložene riziku. Ja jednostavno mislim da je to vrlo loša zamisao. Vidimo da zemlje koje su tako postupile su države poput SAD-a koji zapravo troše jako puno novaca vrlo malo, e, s vrlo malom učinkovitošću. I na kraju pitanje Mišela Dantena i e, ono što je vezivao za VTO i koliko zapravo imamo slobodne ruke u tom smislu. Ja mislim da zapravo nema nikakve prisile od strane VTO-a, da je to jednostavno veliki mit. E, osim onog de minimis aspekta od 10 milijardi, u e, crvenu kuću u možemo staviti 72 milijarde u naročito kutiju OMC-a, a da nas prito OMC, odnosno VTO uopće ne prigovara oko toga. Dakle, VTO nikada nije imao instrumente e, koje su bili prinudni. Ali što treba više dati? Ako želite postupiti kao SAD, Kina, Rusija i Kazakstan, tako da imaju e, vezane E, potpore za cijene. Ja mislim da to nije dobro. Slijediti američki primjer mislim da nije u redu i e, ne moramo ga slijediti. Te su politike neučinkovite i mislim da ne moramo raditi u tom smislu. Evo ja ću još dodati par riječi. Prije svega, jako mi je drago da je gospođa Hojboš podržala moju ideju da se nadležnost kratkoročnog nadzora e, tržišta e, u poljoprivredi, da se to oduzme sadašnjim ustanovama vijeće, komisija i tako dalje, već da se da neovisnom tijelu. Nisam mislio da će moja ideja biti uspješna i da ćete vi e, se za to založiti. Možda malo sada pretjerujem, ali u svakom slučaju drago mi je da cijenite e, takve aspekte da se pravila kako bi situacija dobro funkcionirala Dakle, da se pravila naprave unaprijed kako bi se izbjegla oportunistička ponašanja. Dakle, treba jednostavno unaprijed na slijepo stvoriti takve politike. Mislim da to um, oni koji donose odluke trebaju stalno imati na umu. To je dobro i za budućnost poljoprivrede i za budućnost poljoprivrednika, kao što je rekao moj kolega i malo ranije Alan Matthews, da se na taj način učinkovito koristi javni novac. Mi smo ekonomisti koji se bave pitanjima poljoprivrede, ali ne zaboravimo da to postoji opći interes poreznih obveznika. Govorilo se o nedostatku konkurencije. E, to nije sasvim točno. Ako pročitate odjeljak e, treći stavak osmi našeg izvješća, govorimo o problemima konkurencije i e, govorimo o tome da jednostavno nema zadovoljavajuće bilance o nelojalnim praksama na tržištu. Poljoprivreda je područje na kojem je tržišno natjecanje jako. Mi dakle slijedimo upravo takav stav. E, trebalo bi se to više produbiti. Smatram da informacija onom što se događa u različitim ustanovama Europske zajednice nije dovoljna. Ponekada je jednostavno nešto s čim se jednostavno e, pre, e, gdje se govori prelijepo. Moram reći da mi jedan trgovac rekao da mu je velika dobavljač ga zapravo mu je prijetio jer je tajno kontaktirao dakle da je taj čovjek koji je e, izravno e, bio u vezi sa samoposlugama za koje radi. Dakle, kako je dobavljač to saznao, jednostavno ga je počeo e, zbog toga e, napastovati i prijetiti. E, gospođa Doc je govorila o onome što znači obvezno. Jer u ovoj fazi simulacija je to možda malo pretirano kao pojam. Ako želimo uspostaviti obavezno smanjenje, to će imati neke posljedice, ali e, što će biti sa donošenjem tih nekih odluka u Obaminu stilu? To znači da će se moći e, prestati isplaćivati za slučaj da agencija za upravljanje tržištima ustanovi da nisu se podvrgli zahtjevima onda će se prestati s plaćanjima. Dakle, poljoprivrednik bi zapravo ipak trebao imati mogućnost da e, poveća svoju zaradu bez e, takvih e, odluka. Pogledajmo e, zemlje poput SAD-a gdje su ročna tržišta jako razvijena, ali oni imaju i sustav za upravljanje rizika koji su jako razvijeni. Dakle, sustav za upravljanje rizikom jest instrument, ali on je kratkoručan instrument, a ne može se koristiti dugoročno i ne smijemo zato spriječavati e, e, programe za prevenciju rizika. Hvala vam lijepa, hvala što je i Ellen Messius e, iznio ciljeve i zapravo relevantnost samih ciljeva. To je jako važno za ruralni razvoj kada govorimo dakle, o stupu, u drugom stupu i jako je važno da imamo upravo one ciljeve koji će e, biti daleko iznad e, same poljoprivrede, ali se odnose ukupne poljoprivredne politike. Potpora i isto tako stvaranje javnih dobara zapravo je jako važan cilj koji svakako moramo imati pred nama i pred našim mm, očima i moramo također naglasiti da postoje one ciljne skupine, to je bilo jedno od pitanja, da li trebamo objašnjavati našu politiku poljoprivrednicima? Pa da, to je jedan od glavnih, ključnih momenata poljoprivredne politike. Ona mora biti uvjerljiva i za ne poljoprivrednike. E, to se pokazuje svakako u politici ruralnog razvoja u okviru koje e, imamo i sudionike e, u samim mjerama koji stvaraju upravo ovu poveznicu. Postavljeno je pitanje između diferencijacije samog karaktera krajolika i ruralnih područja, mislim da je jako važno i više puta sam istaknuo da se razlikuje prostorno, a ovo prostorno razlikovanje je u fazi realizacije i to nije često prioritet na svim agendama. Svakako bi trebalo naglasiti E, koje to potrebe imaju ruralna područja kako bi zadržali svoj specifični karakter. To je jako važan cilj koji kao takav e, bi trebao biti važan u sljedećem programatskom rastoplju. Želim se isto tako osvrnuti i na izjavu komisije koja je obuhvatila e, tri ključna područja i koji su po mom mišljenju jako važni, a isto tako važni i za samu tijek rasprave unutar budućih reformi. Ukazano je na to da bi trebalo postojeće mjere bolje uskladiti. Ja sam pokušao kroz različite opcije ukazati e, sve one opcije koje s tim u vezi stoje na raspolaganje u budućim e, koracima koji će se E, činiti u samim reformama. Postojeće mjere, dakle, moraju se poboljšati prema samim ciljevima ih treba uskladiti, ali isto tako treba vidjeti među poveznice između prvog i drugog stupa poljoprivredne politike. To je jedno od težišta koja e, i odluka koja je donesena i za ovaj programski period, a isto tako e, ovo se sve skupa odnosi kako će se poveznica stvoriti sa drugim političkim područjima. To je jedan od ključnih e, točaka u raspravi i u sljedećoj reformi. Kako ova interna koherencija može biti dodatno pojačana, prije svega kada je riječ o povezivanju sa kohezijskom politikom i općim političkim usmjerenjima unutar kojih e, zasigurno postoje neka zajednički e, temelji. Još nešto je spomenuto, ekološke mjere i sve ono što je potrebno za sprječavanje klimatskih promjena. Mislim da je u odgovoru svakako obuhvaćeno obuhvaćeno je to da nemamo bilo kakav konflikt i da se eventualni konflikt koji bi postojao svakako je važno da u okviru programima e, ruralnog razvoja neke mjere moraju imati svoj naglasak u tom segmentu. Te mjere pak e, bi svakako trebale i u idućih ne, u idućim reformama dobiti svoju središnju ulogu. Upravo jačanje ovih polazišnih osnova važno je u svim budućim koracima. Treći kriterij je bio stvaranje radnih mjesta te osiguravanje postojećih radnih mjesta, ne samo kroz same programe, već i kroz daljne mjere koje će se provoditi u članicama. Ovo je središnje pitanje samih programa ruralnog razvoja, Tražimo dakle mjere ne samo na sektorskoj razini, dakle unutar poljoprivrede i šumarstva, već e, isto tako prije svega i u drugim sektorima koji su povezani sa ruralnim područjima, sa svim onim gospodarskim granama i vidjeti koje su još dodatne mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta i u ovom segmentu. Naravno, usuglašavanje sa svim ostalim politikama od e, izrazitog je značaja. Svakako bih želio naglasiti vrlo važno je kakva će biti realizacija programa u članicama. Nije važno samo stvoriti okvir i programske osnove ruralnih e, razvoja, već e, vidjeti koji će utjecaj koji će u konačnici ovi programi imati. Jedna od najtežih e, možda točaka i pitanja e, pri samoj realizaciji često se spominje i često se samo djelomice obrađuje, a prije svega kad je riječ o procjeni u samim zemljama, a to je pojednostavljenje i učinkovitost samih mjera. U pripremi ove obrade same e, studije razgovarao sam sa nekoliko zastupnika u zemljama i koji se bave e, implementacijom. Oni su me pa kazali koliko su visoki administrativni zahtjevi i to je jedan veliki izazov i postoji zaista potreba da se u članicama i da sami djelatnici u ministarstvima e, na neki način pojednostave svi koraci nekako bi im se olakšao rad, nek, e, nego želim naglasiti kako bismo imali poboljšanu učinkovitost u samoj fazi realizacije. Mišljenja sam isto tako da je to vrlo legitiman zahtjev svih sudionika u regijama i na razini država, ali isto tako je to izazov s obzirom da je to vrlo kompleksno pitanje. Pokušao sam upravo ovo kompleksno pitanje na neki način pokazati kroz eh, vrlo kratko vrijeme koje mi je stajalo na raspolaganje u samoj studiji moći ćete naći detalje. Kompleksnost nije izgovor e, za komplicirane programe. E, izazov koji se postavlja je kako se mogu stvoriti programi koje je moguće realizirati i koje sami upravitelji ovih programa mogu realizirati bez daljnjih poteškoća. Isto tako se odnosi na postavljanje samih prioriteta koje su i e, države do sada postavljale kao rang lista koji u budućnosti treba na neki način osigurati prostor za djelovanje i u ovom području imamo jednu jasnu poveznicu sa kompleksnošću samih programa, a i isto tako i pojednostavljenjem provedbenih odredbi. Naravno da postoje još e, drugi e, aspekti koji su istaknuti u vašim pitanjima. Jedna od točaka je biti ciljno usmjeren, imati mjere koje su bilo u prvom ili drugom stupu koje su izravno usmjereni ka ostvarivanju ciljeva, što znači javna dobra i koji osiguravaju ove kriterije kako bi se ostvarili sve one rezultati i van granica poljoprivrede i šumarstva, jer mislim da i to treba imati na umu. Nije riječ samo o poljoprivredi i šumarstvu jedno područje gdje možemo stvoriti vjerodostojnosti kod drugih skupina u stanovništvu kako bi se upravo ova dimenzija samih korištenja sredstava e, na neki način uzela Hvala vam. Ovim vašim riječima smo zaključili ovu našu radionicu. neću niti pokušati e, praviti neki sažetak svega onoga što smo rekli. Mislim da je sasvim jasno da je ovo temelj za buduća razmišljenja e, i pitam evo da li bi netko nešto rekao ne u tom slučaju evo ovo je kraj radionice zahvaljujem vam e, gospodo što ste nas uputili ovo vrlo složeno područje, odnosno dali svoje razmišljanja o njemu. E, svakako ste pregledali različite studije. Prilično sam siguran da ćemo se ponovo sretati jer ima još podosta vremena do 2020. Zahvaljujem još jednom svim našim stručnim gostima. A članove odbora podsjećam da malo kasnimo, pa ne smijemo ništa više okljevati, nego odmah krenuti na 11. točku dnevnog reda. Na sastanku 13. srpnja smo e, zaključili da ćemo sastaviti mišljenje za e, odbor za okoliš Envi o palminom ulju i krčenju prašuma. E, a izvjestitelj je naš novi kolega koji smo već jutros pozdravili i javio se više puta. U svakom čaju to je naš kolega Florin Baršelesi. Pa ga molim da nam predstavi nacrt, svoj nacrt mišljenja. E, molim što brže moguće, možda minutu, jednu minutu, ne pardon, oprostite, e, samo jedan mali, mala pauza od jedne minute kako bi ljudi mogli izaći iz prostorije. Myślę, że Može pan zaširać. E, dobro, mislim da možete, gospodin Očele, se krenuti. Una pregunta, señor presidente, ¿de cuánto tiempo dispongo? Samo bih e, vas pitao e, koliko ima vremena na raspolaganju? pet minuta u redu, hvala. Zahvaljujem. E, ovdje dakle govorimo o palminom ulju koje proizvodi, odnosno čija proizvodnja proizvodi velike gospodarske i socijalne sukobe, naročito u Indoneziji i Naime, kao što sigurno znate, uzgajanje E, palmi e, radi proizvodnje e, biogoriva ili raznih pica, tijesta, sladoleda, dakle prehrambenih proizvoda i zbog toga dolazi do raznih postupaka loših koji nisu prihvatljivi, odnosno dolazi do velikog kršenja prašuma. Na primjer, Indonezija je izgubila površinu Njemačke koja je bila pokrivena prašumama. Dakle, to je vrlo loše za e, e, bioraznolikost. Imamo vrstu rangutana koja je sada suočena sa isrebljenjem. Znači, nešto što je bio prostor e, biološke raznolikosti sada postaje prostor monokulture. Također smo svjedoci grabeži nad zemljom. Naime, na razne se načine preuzima zemljište, a će često se pri tome ne poštuju prava lokalnog stanovništva. E, isto tako imamo e, male poljoprivrednike koji proizvode palmino ulje, ali na održiv način i od toga žive. E, no, znamo e, da certificirano održivo palmino ulje je koncept koji se nije pokazao održivim ni dobrim e, i da tu označivanje nije naročito pouzdano. Dakle, pozivamo komisiju da učini nekoliko stvari. Prvo, da intenzivira dijalog sa državama proizvođačima palminog ulja jer, nam, jer želimo situaciju u kojoj se poštuju e, ljudska prava, e, prava posjedovanja zemljišta, e, zatim da se jasnije označe proizvodi u prerađena dakle hrana i drugi proizvodi u kojim kojima se nalazi palmino ulje. Zatim tražimo od komisije da razradi mjere kojima će se osigurati e, poštivanje određenih pravila e, kroz e, lanac opskrbe. Zatim pozivamo da se ne investira u proizvode koji nam koji dovode indirektno do krčenja prašuma ukazujemo i da se e, ovakve plantaže e, palmin na odnosno istiskuju, e, e, odnosno upotrebljava se zemljište koje bi se inače upotrebilo za e, proizvodnju hrane, isto tako da se ne doprinosi dovoljno smanjenju emisija stakleničkih plinova. Znamo da proizvodnja biogoriva na taj način nije održiva. Dakle, pozivamo komisiju da poštuje međunarodno preuzete obaveze, na primjer 21, eh, konvenciju o bioraznolikosti i tako dalje. Dakle, tražimo mjere koje će dakle do 2020. osigurati ove ciljeve o kojima govorimo. Evo ovo je vrlo e, sažeti prikaz. Znate da imamo pravo samo na jednu stranicu, dakle mišljenje samo toliko smije e, dugačko, zato e, nismo u njega mogli staviti sve što je moguće, ali nadam se da ćemo se moći složiti oko ovog teksta, pa da onda nadamo se, nadam se dakle u nekoj drugoj sjednici da bi mogli i detaljnije to razmodriti. U svakom slučaju palmino ulje e, dovodi do vrlo ozbiljnih ekoloških e, problema i zbog toga naš odbor zajedno sa odborom Envi, a i drugim kolegama u Europskom parlamentu trebaju zajednički dati neki odgovor na ovaj niz osjetljivih demografskih i socijalnih pitanja do kojih dolazi uslijed palmina ulja. Hvala vam. E, imam jedan mali problem. E, dobro, netko se javio za riječi. Hvala. E, Nuno Melo me zamolio, s obzirom da istovremeno je i u jednom drugom odboru da kratko upozorim, zahvaljujem na ovome što je izneseno i isto tako vidim jednu problematiku kada je riječ o krčanju prašuma, ali ovo izvješće bismo ograničiti e, dakle, na palmeno ulje, a ne sugerirati na bilo koji način da smo i protiv biodizela i e, protiv e, ulja, općenito bio ulja. Ja sam govorio sa predsjednicima tvrtke VBF i predsjednici su kazali da proizvodnja unutar Europske unije doživljava svoj puni punu potporu i to moramo naglasiti. Osim toga bih molio da na kraju, a mi ćemo isto tako i ove amandmane uputiti, da se kao trenutna mjera ponovno uvede isto tako i potpora za masnoćom iz dakle maslaca. Ona se zamijenila kroz palmino ulje i upravo kroz mliječnu krizu ja sam tražio i s obzirom da je povjerenik kazao da eto da nismo dobili potporu od članica i stoga bih molio kolegice i kolege da se podupre maslac kao osnova masnoća kako bi maslac postao konkurentni. Nije riječ o velikim financijskim sredstvima e, kada bismo to uzeli u obzir. I ako ove točke ugradite u vaše mišljenje, tada bismo imali e, dobru polazničnu osnovici i ovo me zamolio Nuno Melo da iznesem. E, Gospodin Des e, je zapravo govorio umjesto gospodina Mela kao e, izvjestitelj u sjeni. Svi drugi izvjestitelji u sjeni imaju po dvije minute, ostali po jednu minutu. Gospođa Melior. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam isto tako izvjestiteljica u Sijeni i učinit ću to vrlo rado u ime socijaldemokratskog kluba zastupnika. E, želim osobno zahvaliti gospodinu Marčeliju na predstavljanju ovih točaka i mislim da u ključnim i osnovnim pitanjima e, smo suglasni i jedinstvenog stava da dakle palmeno ulje i stvaranje energetskih osnova i pokretanje naših vozila potpuno je jasno i nedosvrsno isto tako i što se tiče e, međuplodoreda i isto tako kada je riječ o dijalogu zemalja proizvođača palmenog ulja tu smo suglasni. Međutim, postoje neka pitanja koja se nameću, a kad je riječ o ovim točkama i na ovom mjestu bih ih iznijela. Mm, prvo pitanje i točku koju bih žela napomenuti, vi ste stavili uputo da unutar proizvodnje prehrambenih proizvoda sve češće se koristi palmeno ulje. Ja imam druge statistike koje govore upravo suprotno i želimo se uputiti na European Palm Oil Alliance. E, prema njihovim podacima potrošnja palmnog ulja u padu je od 2002. E, godine, i zbog toga bih molila da vidimo da li su ti podaci ispravni. Što se tiče označivanja e, u uredbi o označivanju poljoprivrednih proizvoda, to smo regulirali u uredbi 2016. godine da se moraju navesti i ove masnoće u zagradi i zbog toga smo to već na neki način odradili. Još jednom moramo također e, proanalizirati i vidjeti biološku proizvodnju. Naravno da je to lako uz određenu aplikaciju, ali e, svakako bismo onda odustali od ambalaže, jer upravo za korisnike i krajnje korisnike je jako teško razlikovati. Postoje neke druge tehnološka rješenja kako se to može jednostavno riješiti. Što se tiče dakle, krčenja, e, šumskih površina, mm, Mislim da, gospodine predsjedniče, da upravo prinos e, palmenog ulja je daleko veći od suncokrevenog ulja i sojenog ulja. To moramo sve skupa na neki način e, uzeti u obzir. Što se tiče krčenja šuma, e, je to je jedna važna tema i svakako ćemo u odboru za poljoprivredu morati raspraviti i o ovim segmentima. Hvala. Imate dvije minute. Hvala. U ovom bih izvještaju mnogo toga mogao podržati, no skrenuo bih pažnju izvjestitelju da se čini kao da se nekako pod, implicira da se svo palmino ulje proizvodi na loš način, a tome ipak nije tako. Dakle, treba ipak i reći biti svjestan da u nekim regijima se doista na vrlo loš način utječe na okološ, a isto tako se pridonosi klimatskim promjenama, no moramo isto tako prepoznati da se u nekim drugim područjima e, drži vrlo visokih e, e, standarda i da se proizvodi palmino ulje na održiv način. Cilj nam je da e, se to posuda bude tako, a način da se to učini je osiguravanje e, kvalitete i imali smo već okrugli stol o održivoj e, proizvodnji palminog ulja. Znači, trebalo bi možda ukazati na tu dobru praksu i bilo bi važno da se inzistira e, pri otkupu e, da, dakle, da je e, ulje proizvedeno uz poštivanje najviših standarda. Međutim, trenutno na cijelom svijetu imamo ogromnu potražnju za palmenim uljima, pa premda bismo mi kao Europska unija možda inzistirali na tim vrlo visokim ekološkim standardima, dakle da samo takve proizvode kupujemo i dalje će na svijetu vladati jedna nezataživa glad prema palminom ulju i onda e, naš pritisak na te zemlje neće imati efekta, odnosno drugi to neće raditi. Hvala. Hvala. Hvala vam. E, ja bih e, htjela pohvaliti vrlo dobar izvještaj, u potpunosti ga podržavam. me potražnja za palminim uljem je prilično e, velika. Imate ga u margarinu, keksima, u čokoladi i mnogo drugih proizvoda. Ne zato što bi e, bio neophodan za te proizvode, nego jednostavno je i jeftinije ih proizvoditi upotrebom palminog ulja, jer mnogima je e, to često važno, međutim nije dobro neprihvatljivo je da zbog svoje e, vlastite nezasitnosti ugrožavamo neke dijelove zemaljske kugle. Mnogo se toga lijepog može reći o održivoj proizvodnji, održivom ovom milionom, o označivanju. E, znamo da postoje neetičke e, prakse koje se dnevno provode i u svjetlu toga ove drživ proizvodnja je zapravo mit, mit koji podržava sama industrija jer žele da oni sami imaju čistu savjest e, e, i prema svojim kolegama unutar tvrtke i prema javnosti. Pa onda oni uvijek govore o nekom novom načinu kako se može proizvesti e, pajemino ulje. Sasvim se slažem sa izvjestiteljem kada kaže da više ne smijemo olakšavati podržavati e, proizvodnju, niti podržavati proizvodnju palminog ulja, nego trebamo e, ga e, zabraniti i stoga zahvaljujem izvjestitelju što je pozvao na donošenje obvezujućih mjera kojima bismo se pobrnuli da svi akteri u opskrbnom lancu ne postanu dio rješavanja tog problema. Zulu, izvolite. Hvala izvjestitelju na ovom dobrom početnom dokumentu. E, kao što se već pokazalo, tema o kojoj danas govorimo je jedna od najkontroverznijih u javnom mjenju. Smatram da su potrošači sve više izrazili zabrinutost o korištenju tog proizvoda. Moramo vidjeti e, da e, se prema tome ne smijemo ponašati kao da se to tiče nekog drugog. Moramo to proučiti, proučiti rizike i opasnosti tog e, proizvoda palmino ulje predstavlja 60% ulja koji se uvozi na zapad i tu se i vidi veliki ekonomski interes, a iza tog ekonomskog interesa kriju se problemi vezani za zdravlje i za okoliš. Što se tiče rizika za zdravlje, 3. svibnja ove godine EFSA je objavila studiju iz koje se vidi da rafiniranjem palminog ulja to ulje e, gubi mnogo nutritivnih elemenata koji postoje prije nego što se ulje rafinira, a zapravo stvara e, zasičene masne kiseline koje e, zapravo su štetne pozdravlje naročito mladih. To dakle stoji u studiji EFSE i moramo paziti na koji način se i koliko troši ta sirovina. Ne budemo li to napravili, možemo zapravo, ako to predvidite, dobiti do razvoja teških patologija. Što se pak tiče okoliša, znamo kakav negativni utjecaj može imati ta kultura. Naime, može se raditi o velikom e, proširenju i korištenju monokultura, što zapravo dovodi do e, krčenja šuma. Za kraj, e, je li održivo uzgajanje palminog ulja, odnosno proizvodnja palminog ulja? E, to zapravo ne postoji. Ne postoji održiva proizvodnja, jer kada vidimo kakva je situacija na terenu nešto što se vezuje za ozelenjavanje, zapravo na taj način potkrepljujemo i potvrđujemo nešto što je već naškodilo okolišu. Gospođa Neuhen. se zahvaliti izvjestitelju i upozoriti na jedan temeljni problem, a to je da u različitim područjima naših politika uvijek mislimo da imamo ekološku bilancu koja se može učiniti za Europu i da je to za nas pozitivna bilanca i nas bio gorivo za nas e, pozitivne klimatske aspekte. Međutim, kada gledamo na globalnoj razini, e, predznak je negativan, ne samo kad je riječ o transportnim troškovima, e, pa o krčenju šoma, korištenje pesticida. Slično imamo kad je riječ o sječivu kao uvezenom proizvodi imamo uvoz kako bismo na neki način ustrojili naše e, energetska postrojenja. To je jedno klimatsko pitanje. Kada bi se podvukla crta na globalnoj razini, onda je to negativan utjecaj na klimatske promjene i to je tipičan primjer. Nemamo samo obvezu da zelena bude Europa, već i čitav svijet. Um, Hvala. Dva bih komentara imao. Jedan vezan uz označivanje. Mislim da se mnogo toga može postići označivanjem. Znam da postoji određena ograničenja u pogledu veličine e, ambalaže, ali svejedno imamo bar kodove i druge kodove. Uskoro ćemo moći mobitelima skenirati e, i onda ćete dobiti meni sa cijelim mnogo informacija i toga mislim da treba pobrojati sve sastojke. Znači ako proizvod koristi palmino ulje i ako je održivo palmino ulje, i ako je obično palmino ulje, sve to treba navesti, tako da mislim da nas dugoročno to čeka u pogledu označivanja. A drugo što bih rekla u skladu s onim što je Richard Ashford rekao, Mm, a kažem to kao netko ko se bavio e, programima akreditacije i onom oznakom fair trade, znači u punosti sam svjestan ograničenja e, raznih načina označivanja, ali se apsolutno ne slažem kada se kaže da nema, ne postoji održivo, e, održivi uzgoj palminog ulja, to, to nije točno, dakle mi to i postoji tu jedan srednji put i kao što je Richard rekao e, imamo onaj okrugli stol e, na kojem se okupljaju e, respektabilne nevladine organizacije, isto tako Svjetski fond, WWF, a oni se ne bi bavili time kad ne bi znali da postoji način da se dobije održivo proizvedeno, dakle palmino ulje i mislim da mi ne bismo smjeli sada negirati to što postoji. Hvala lijepa. Ja se u većoj mjeri mogu usuglasiti sa onim što je izvjestitelj kazao. Samo dvije napomene i primjedbe koje će doći u obliku amandmana. Prvo, ne bismo generalno trebali e, na neki način e, izbjeći i e, proizvodnju energetske naravi ako su domaćih sirovina. Nemam ništa protiv da ako imamo Um, uljanu repicu iz Europe i koristimo je u energetskoj proizvodnji, nemam ništa protiv da ako iz šećera proizvodimo etanol i jer smatram da u Europskoj uniji kroz upravo ispunjavanje uvjeta i kroz screening imamo europsku poljoprivrednu politiku te isto tako certifikate koji kroz certifikate mogu doseći i sve kriterije samih e, ovih poljoprivrednih proizvoda i ne može biti ni na koji način krivo da dolaze iz regije Europske unije kao takvi. Gospodin Hvala. E, svjetska proizvodnja palminog ulja sigurno će rasti s obzirom na potražnju brzo rastećih gospodarstava kao što su Kina ili Indija. A isto tako postoji i potražnja za e, biogorivima u e, Europskoj uniji tako što ponekad je izvor deforestacija u e, tropskim zemljama. Ovakva proizvodnja također ima i puno skandala. E, primjerice u Indoneziji u rezervatu Tesonilo e, gdje je došlo do kršenja šuma gdje je 50 tisuća hektara šuma nestalo u 15 godina. E, isto tako, američka tvrtka Heracles Farms je e, sumnja se e, za korupciju kako bi kako bi se proizvelo palmino ulje. A isto tako to dovodi iz do premještanja stanovnika i do socijalnih konflikata. Gospodin Hausling. Mislim da bismo zaista trebali e, vidjeti e, održivost e, proizvodnje plamenog ulja. Čovni kolega, mislim, nije 90% održive proizvodnje gdje se krče prašom, gdje god je odgovornost za krčenje, tada se to ne može dobiti certifikat i kazati da je održiva. I ako je i WWF sudjeluje, e, koji se vrlo često koristi kao paravan za neodrživu proizvodnju, ako su oni tu navedeni, onda možda se stvar može dogoditi bolje nego što je sada. Što se sada krči za palmino ulje, to je zapravo na močvarnim tlima, gdje zapravo kroz ovo e, krčenje dobivamo jedan sasvim drugi efekt i zbog toga ne smijemo dozvoliti da ovi certifikatori pod navodnicima certifiraju nešto što uopće nije održivo. Što se tiče samog utjecaja u Indoneziji, u Indoneziji prošle godine imali smo tri mjeseca smog zbog krčenja i paljenja e, šuma koje su trebale postati nove plantaže i to moramo imati na umu. Također isto tako i njemačke kolege koji sada nisu nazočni. Naravno, moramo govoriti i o a da, njemački kolege. Dakle, biogoreva e, moramo isto tako e, uzeti u našu raspravu jer veći dio je iz pamenog ulja, a to je zaista skandalozno. Buda. Gospodin Buda, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo, govorit ću vrlo kratko Govorit ću o e, samoj e, obilježju prehrane vezanom e, za palmino ulje. U Rumunjskoj postoji jako puno prehrambenih proizvoda koji zadržavaju palmino ulje. Mnogi stručnjaci smatraju da je taj proizvod vrlo štetan. Korištene palminog ulja također i u hrani za bebe i stoga treba vrlo rigorozna pravila postaviti za korištenje palmenog ulja. E, pitam se nije li potrebno specifično obilježavati takve proizvode kako bi se točno pobrojalo što proizvodi sadrže. Jer kao što smo već čuli, e, to može biti vrlo štetno po ljudsko zdravlje. Usprkos tome, mnoge prehrambeno poljoprivredne tvrtke to koriste u eh, proizvodima koje za prehranu, a mm, naročito za bebe. A sada dajem riječ predstavniku Europske komisije. Molim vas samo da date kratak i koncizan komentar. E, hvala lijepa predsjedavajući. Drago mi je što sam na vašem sastanku, što mogu slušati vašu raspravu. Ne mogu ovdje izraziti stajalište komisije o prijedlogu mišljenja, međutim mogu vam reći što mi mislimo o krčenju štuma i palminom ulju, te vam e, ukratko reći što radimo na tom polju. Prije svega dopustite mi da kažem da su izazovi krčenja šuma i deforestacije nešto što bi trebao ostati prioritet za Europsku uniju. Sada ej, već e, dugo Europska unija predvodi kad se radi o međunarodnim inicijativama na tom planu. Ne mogu ih sve nabrojati, ali primjerice Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznovrsnosti i E, primjerice naše <clears throat> zakonodavstvo o e, šumarstvu i akcijski plan na tu temu. Naravno, potpisnici smo i Njujorske deklaracije o šumama i e, tako ova rasprava zapravo ulazi u naše ciljeve, ciljeve iz strateških ciljeva razvoja, cilj 15. Naš e, dakle, akcijski plan za šume je onaj gdje se možemo pitati je li ilegalna sjeća šuma nešto gdje se postiglo rezultate. Mnogo toga treba napraviti nacionalno i na međunarodnom planu zalažemo se za to. Jasno je također da je borba protiv ilegalne sjeće šuma nešto što nije samo po sebi dovoljno. A deforestacija je u mnogim zemljama prvenstveno vezana za poljoprivredne proizvode. To vrijedi za 73% deforestacije, 40% je vezano za komercijalnu poljoprivredu e, velikih razmjera, 33% posto za e, temeljnu poljoprivredu, a ostalo je vezano za druge uzroke, primjerice rudarstvo. Trošenje, potrošnja e, poljoprivrednih e, sirovina je nešto što treba proučiti. Moramo pogledati što se radi na lokalnoj razini i kakva situacija postoji u pojedinim zemljama gdje se palmino ulje proizvodi. Mislimo da ne postoji i jedno i jedino rješenje. Deforestacijom se treba baviti na svim razinama od lokalne do međunarodne, u tome treba sudjelovati poslovni i industrijski sektor. Smatramo također da moramo sagledati E, kako u stvarnosti izgleda trgovina, e, forumi potrošača, zatim e, Savez za tropske šume su ti koji moraju omogućiti da opskrbni lanac bude održiv. Što se tiče pak samog palminog ulja, ne pravimo razliku između različitih biljnih ulja i nemamo specifičnu politiku koja se odnosi na palmino ulje. Međutim, svi mi svjesni smo rasprave koje se o tome vodi u javnosti. Mislimo da palmino ulje ima i pozitivne aspekte, naročito za zemlje gdje se ono proizvodi, jer je njima donijelo značajnu ekonomsku korist. Postoje međutim i nedostaci. Bavimo se i proučavamo i tim nedostacima i e, mogu vam zaključno reći da smo u tom smislu pokrenuli studiju o utjecaja na okoliš uzgoja palminog ulja. Napravit ćemo dubinsku analizu sadašnje uvriježenih normi, što će pridonijeti raspravi koja se trenutno vodi na temu deforestacije Europske komisije. Hvala. Puno hvala. E, izvjestitelj sada ima tri minute na raspolaganju. Puno hvala. Hvala svim kolegama koji su se javili za riječ te izrazili e, što e, misle o mom prijedlogu mišljenja. U mnogu čemu se slažemo da u Maleziji postoji ozbiljan problem za okoliš i ozbiljan socijalni problem. E, drago mi je da to možemo iskoristiti kao polazište. Postoji još jedna stvar e, gdje se svi slažemo. Naime, smatramo da je označivanje proizvoda vrlo bitno i da se treba napraviti na jednostavan način. Moramo se složiti može li se ili ne može uzgajati palmino ulje na održiv način. Mislim da poljoprivrednici malih razmjera bi mogli proizvoditi održivo palmino ulje. Međutim, općenito uzevši ima mnogo velikih tvrtki koje ne proizvode na održiv način. A ne možemo e, često imati održivo ulje jer se jednostavno ne poštuju pravilo. Što se pitanja zdravlja čini, e, neću se time toliko sada baviti u mišljenju, ali bilo bi važnije da uložite amandmane u tom smislu. Mislim da svi e, dionici u EU bi trebali raditi na isti način i koordinirati se. Hvala. E, predsjedavajući nije uključio mikrofon. Hvala lijepa. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, 12. točka dnevnog reda izvješće o napretku u trijalogu koji se održao 18. ovog mjeseca, odnosno prošlog mjeseca. Gospodine Hojsling, možete nas obavijestiti. Štovani predsjedniče, štovani kolege, dvije minute, zaista veliki izazov. E, Idemo sutra već u 12. trijalog nakon ljetne stanke sa slovačkim predsjedništvom smo započeli sa pregovorima i to sa željom i voljom da ju dovedemo do kraja. Svi ostali na neki način e, što ste čuli eventualni prigovori nisu točni. E, ovaj nacrt koji u sebi želi obuhvatiti sve kompromise koje su pak imali neka otvorena pitanja. Što se strukture tiče, prethodno predsjedništvo nije htjelo govoriti o strukturi i o pitanju što je to zadaća parlamenta gdje smo mi e, su odlučitelji i mi smo tu ostvarili izuzetno E, dobre i pozitivne korake napred. E, tekst e, će se uklopiti u temeljnom pravne akteve i smanjili smo broj delegiranih akata, što znači da imamo kompromis između provedbenih akata, delegiranih akata i temeljnog akta kao takvog. Koje su još točke otvorene koje ćemo sutra imati na dnevnom redu naše rasprave, e, kako možemo obuhvatiti izuzetke koje imamo u e, velikom e, broju slučajeve komisija je pristupila sa fiksnim datumom 21. će svi smjeti samo navoditi ekološki E, dakle kriteriji. Međutim, sad je pitanje da li postoji sjeme koje je ekološke, e, ekološko sjeme i sada imamo jednu klauzulu e, i kada će tržište biti u stanju proizvesti ekološko sjeme, te isto tako obskrbiti sva područja. Što se tiče ekoloških životinja i tretman životinja, tu još nismo došli do kraja. Ne možemo stalno imati izuzetke, moramo imati krajnji rok za rješavanje ovih pitanja. Kada će to biti i kada ćemo doći do konačnog razgovora, to ćemo još vidjeti. Što se tiče biljne proizvodnje, Ehm, tu smo još na pitanju samih rasadnika. Za nas eh, je biljni reprodukcijski materijal ključni, eh, ono ključno pitanje. Ne želimo raditi sa alternativnim rješenjima. Nadamo se da ćemo sa kompromisom koji smo već eh, uveli u raspravu upravo što se tiče rasadnika e, imati jedno rješenje sa izuzetkom nordijskih zemalja kako bismo onda imali konačno rješenje. Još jedna točka koja je svakako ostala mm, još uvijek upitna i koja još moramo raspraviti, to je svakako pitanje koje nije u konačnosti riješeno, to su pesticidi graničnih vrijednosti. E, mi smo sa vijećem u suglasju što se tiče samih preventivnih mjera. A kada je riječ o preventivnim mjerama, onda je glavno polazište e, znači onečišćenje e, bioloških proizvoda, Nadamo se da će komisija se suglasiti i da ćemo i tu imati suglase. I još jedna točka, mi smo uvijek upozoravali, ili sam bolje rečeno ja upozoravao da sam sustav nadzora moramo ojačati na europskoj razini prije svega kada je riječ o različitim sustavima u različitim zemljama koji se moraju usuglasiti i uskladiti. Ja sam predložio nekoć da imamo jedan zajednički europski instrument. To se nije prihvatilo, ali moramo na neki način vidjeti da će komisija preuzeti E, taj kontrolni sustav on mora biti ujednačen i to je nešto što će na kraju dovesti do dodatnih rasprava i morat ćemo se usredotočiti na ovo pitanje. Sve u svemu, u kratkoću ovog vremena, ja sam umjereno optimističan da ćemo doći do političkog rješenja do kraja godine. Imamo još velik broj otvorenih točaka, međutim kada riječ o tome da je suradnja sa slovačkim predsjedništvom, a i komisija, koji dosta dobro nas e, na neki način u kompromisima prate i vrlo optimističan sam da ćemo do kraja godine doći do rješenja. Neću se zaklati na to, ali zahvaljujem ujedno i izvestitevno o što smo bili vrlo konstruktivni u našim dosadašnjem radu. Gospodin Takula na jednu minutu. Hvala lijepa. Zahvalio bih se gospodinu Hojslingu što nas je informirao o najnovijem razvoju pregovora. Želim naglasiti još jednom e, važnost skandinavskih pitanja, a to je definicija ekološke e, proizvoda. I e, postoji dakle dva pristupa i jedno koje je usmjereno na tlo i ono bi zapravo ubilo norve, nordijske proizvođače ekološke poljoprivrede. Budući vam samo jednu minutu, želim naglasiti da je to vezano za trgovinu jer se proizvodi e, prema trećim zemljama, primjerice naši sporazumim sa Kanadom i sa SAD-om bi mogli predvidjeti uvoz upravo tih proizvoda koji se zasnivaju na zemljištu. A od 56. E, e, meridijana naviše je vijeće raspravljalo o tim problemima i molim kolege naročito iz različitih klubova od pučana do e, do zelenih, da li ste spremni prihvatiti ovaj pristup koji se odnosi na zemljište, odnosno na tlo? Ja se sada javljam kao izvjestiteljica ECR-a. E, i govorit ću ime našeg kluba. Mi smo kroz ovo izvješće brzo prošli kako bismo ga završili prije godinu dana u vrijeme luksemburskog e, predsjedništva, a sada i dalje imamo trijaloge i ja jednostavno ne dijelim optimizam izvjestitelja da će se sve ovo završiti do kraja godine. Nadam se da sam u krivu i bilo bi mi drago da sam u krivu. Što se tiče onoga što se nalazi u paketu, to je sve skupa jedan e, dug i složen proces. Stalno me poljoprivrednici pitaju kada će se ovo pitanje riješiti, jer e, Radi se o tome da bi rezultat svega trebao biti da ekološka poljoprivreda procvijeta. A mi smo jednostavno sada stavili u neki zrakoplazni prostor. Jer ako netko namjerava preći na ekološku poljoprivredu, taj to ne radi sada jer ne zna kako će pravila biti na snazi. A mislim da se ovdje bavimo pitanjima koja nisu toliko bitna. Prošli puta kada sam govorila o ažuriranju e, rada na ovome, reka sam da je ovo sve uzelo jako puno vremena i da nisam nikada na nečemu tako dugo radila. A situacija se od onda nije pomakla. Vjerojatno se ništa neće riješiti do kraja godine, ali mislim da se općenito ovaj odbor u cjelini treba pozabaviti time kako da se nađe e, način da se to riješi. Sada gospođa Hazenkam na jednu minutu. Hvala lijepa. Ja sam zabrinuta baš koliko i gospođa Gerling e, po pitanju napredovanja u e, radu na ovoj tematici. Istovremeno postoji ogromna potražnja za ekološkim proizvodima u Europi. Potrošači sve više traže ekološke proizvode. Ali e, proizvođači sada žive u neizvjesnosti i ne znaju hoće li prijeći na ekološku proizvodnju jer ne znaju kako će pravilo biti na snazi. E, sve postoćem da zaista nešto rade u tom smislu i e, da se riješi to pitanje nekorištenja pesticida jer ekološka poljoprivreda je nešto puno više od toga. Ekološka i proizvodi nisu samo proizvodi u kojim nema rezidua. Mi ovdje govorimo o drživo poljoprivredi i nadam se da će vijeće brzo naći rješenja za postojeće. Gospodin Linc na jednu minutu. Pokušat ću biti jako kratak. Ja sam htio kratko se osvrnuti na ono što je kolegica Gerling istaknula. Ja sam puno optimistični nego li što je to Judy Gerling. Jer to je da smo u zadnja dva, tri trialoga moram jasno reći da eto, sve to se od odužilo. Mnoštvo je tu razloga zašto je tome tako, ali mislim da dosta dobro napredan i optimist sam da ćemo na sutrašnjem trijalogu e, doći još jedan veliki korak e, napred e, i Isto tako i dalje vjerujem da je moguće da ćemo do kraja godine biti gotovi, a tu naravno pripada i određena na neki način fleksibilnost svih sudionika, prije svega kada je riječ o graničnim vrijednostima i nadamo se tu pomaku i s komisijine strane. Äh, mm, reakcija na gospođu Görling jer to je to opetovano ističe um, samo poziciju, a isto tako koje na neki način zauzima sam tim sigurno neće jedna institucija biti odgovorna ako ne uspijemo dovršiti pregovore. E, Diskreditirati rad svih onih koji rade e, u svim ovim skupinama kako bi se ostvarili kompromisi, mislim da je to nekolegijalno, vrlo oprezno formulirano. Mišljenja sam, a isto tako i stava sam da, da se moramo potruditi da se na neki način dobije uredba koja će biti e, sveobuhvatnija nego ona prethodna, a taj zahtjev e, je povezan i za pojmom kvalitete. Zbog toga ne želimo biti nasilni, ne želimo da ostanu pitanja otvorena, želimo dati perspektivu ovom sektoru i to idućih godina e, i to sa regulativom s kojom će svi biti suglasni. To je upravo naš zadatak. E, sektor se neće urušiti, e, vidite to je po brojkama, neće se dogoditi. Ekološka poljoprivredna proizvodnja porasla je u prošloj godine 10%. Ne vidimo da je došlo do E, urušavanja zbog toga što smo mi produžili naše e, pregovore. Tržište raste, nemamo bespravnu situaciju, imamo regulativu, ali imamo postojeću uredbu na kojoj možemo graditi, koju želimo poboljšati. To je naš cilj i nadam se i dalje konstruktivnom radu. E, państwa, Panie Posie, Pani Jerling nie krytykuje, tylko wyraża troskę. Ovo što je gospođa Gerling rekla i nije bila kritika, ona jednostavno izrazila zabrinutost. Svi želimo da vi što prije uspješnije završite posao. Zahvaljujem vam se na dobrom radu. Prolazimo sada na posljednju točku dnevnog reda, a to su preporuke e, koordinatora. Dobit ćete ih e, elektroničkim putem, dakle napismeno. Možemo te preporuke s ovime i usvojiti. E, zahvaljujem se svima, zahvaljujem se prevoditeljima i želim vam ugodnu večer. na sljedeći sastanak bit će 28. 8. studenog poslje podne u 15 sati. Hvala jednom svima i ovim zaključujem sjednicu. Naša je sjednica bila e, puna vrlo intenzivnog rada.